Ladies and gentlemen, please be seated. Panie i panowie. Dame i gospodo, izvolite sjesti. Počinjemo sastanak. To je komplement dla polskiej obecnosti. Evo, poljske kolege su ovdje na ovom sastanku. Došli su dosta rano, te se želim zahvaliti i njima i svim drugim e, zastupnicima Europskog parlamenta. Počinjemo ovaj sastanak. Na samom početku vam želim reći da se ovaj sastanak prenosi putem e, interneta, a glede prevoda imamo prevod na sve jezike stalnih članova našeg pododbora. Najprije ćemo usvojiti dnevni red. Ovaj sastanak će trajati dva dana. Dakle, danas i sutra ujutro. Ako nemate nikakvih komentara ili prigovora, u tom slučaju ćemo dnevni red smatrati usvojenim. Također vas molim da usvojite zapisnik našeg sastanka od 3. ožujka 2016. godine. I ako do kraja ovog sastanka ne budem dobila nikakav prigovor, ovaj e, zapisnik će također biti smatran usvojenim. Sada vas želim obavijestiti da će sutra u 3 e, sata se održati sastanak odbora IMKO. Radi se o sastanku koji će biti posvećen javnoj nabavi u području obrane te vas e, sve pozivam da prisustujete tom sastanku. Naše tajništvo će vam e, predati sve nužne informacije o tom sastanku, a dobit ćete ih putem e-maila. A sada ćemo početi naš sastanak. Veliko zadovoljstvo mi je predstaviti prvu temu od našeg dnevnog reda. E, danas ćemo govoriti o sukobu u Gorskom Karabahu i e, njegovom utjecaju na stabilnost u Južnom Kavkazu. I naravno ovdje ćemo se osvrnuti i na stajalište Europske unije. Imat ćemo razmjenu gledišta sa vršiteljem eh, dužnosti direktora za Rusiju i istočno eh, partnerstvo, Euroaziju, što god da to značilo i isto tako ćemo imati predstavnike OSS-a. Eh, vršitelj dužnosti direktora je gospodin Fernando Aras Gimares a zatim ćemo također čuti i gospođu koju već poznajete, gospođu Amandu Pol, e, koja je viša analitičarka za politiku u Europskom centru za politike. Dame i gospodo, Uspjeli smo dogovoriti prekid vatre, nadamo se da će biti dugotrajan. Nakon e, ovog ponovnog sukoba koji je trajao kratko, ali je bio žestok. Radilo se o vojnom sukobu između zaraženih strana Armenije i Azerbajdžana a u vezi područja Gorskog e, Karabaha. Europska unija je do sad često razgovarala o ovoj temi. U skoro svim rezolucijama se raspravlja o ovom području. Također smo predstavili i jednu rezoluciju, a danas ćemo naglasiti važnost ovog pitanja za sve nas. Mislim da je to zaista bitno i da ovu situaciju moramo detaljno razmotriti i uzeti u obzir, jer se tu radi ipak o pitanju teritorijalnog integriteta država, suvremenih država. Dame i gospodo, prvo predajem riječ gospodinu Gimaresu, a nakon njega gospođi Pol. A također eh, ćemo uzeti u obzir vaše komentare pa ćemo obrnuti redoslijed e, govora, odnosno gospodin Gimares će govoriti prvi. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Vi ste govorili o nedavnoj eskalaciji nasilja početkom travnja i to nam dokazuje da ovaj sukob u Gorskom Karabahu nije zamrznuti sukob i da se odvija u regiji koja je nestabilna, odnosno sukob predstavlja e, prijetnju stabilnosti regije i šire. Kao što je i potpredsjednik e, rekao, potpredsjednica rekla, ovo je sukob koji koji e, ugrožava stabilnost ove dvije države i njihovih susjeda kao i odnose sa Europskom unijom. Europski parlament je pozvao Europsku uniju nekoliko navrata da aktivnije djeluje u ovom e, području, a nedavno je visoka povjerenica, e, visoka E, predstavnica, odnosno podpredsjednica gospođa Mogherini zatražila da se učini sve što je našoj moći kako bi se postigao mir i stabilnost u tom e, području. Krajem veljače smo e, išli u Azerbejdžan i nakon toga u E, Armeniju kako bi se susreli sa e, predsjednicima ove dvije države. E, gospođa Mogherini je tražila da se postigne mir i stabilnost i to je ono što i mi ponavljamo stalno naš predsjednik gospodin Zal. Naš posebni izaslanik gospodin Zalba veoma često ponavlja u svojim sastancima. E, visoka predstavnica je na samu noć sukoba se obratila medijima i zatražila da se zaustavi sukob i korištenje nasilja. No, međutim, e, postizanje ovog cilja ovisi i o e, volji zaračenih strana, ali isto tako i od onoga što mi možemo učiniti. Ovdje se treba izestirati e, na političkom rješenju sukoba. Vojna opcija se mora izuzeti Veoma je bitno da Europska unija govori jednim glasom što se tiče potpore OSS-a i Minske grupe. E, radi se o međunarodnom formatu koji radi na rješenju ovog sukoba i u ovom kontekstu e, postoji e, potreba da se radi na sveobuhvatnom rješenju sukoba koji bi se temeljio na E, madridskim e, načelima, odnosno poštivanju e, teritorijalnog integriteta i pravu na samoodređenje. U ovim pregovorima obje strane moraju biti spremne na suštinske pregovore koji će se temeljiti na uzajamnim koncesijama. Europska unija mora ojačati napor za rješenje ovog sukoba i poslati poruku koja će biti e, povezana uz sigurnost ove regije i također se treba poduprijeti osnivanje mehanizma za istrage koje je predložio OSS, a, a gospođa Mogherini je već izrazila potporu ovom mehanizmu. E, istovremeno uz prekid vatre i pregovore moramo stvoriti okruženje koje će e, biti dozvoliti napredak na ovom području jer je ovo područje koje je jako složeno te stoga moramo slati uravnotežene poruke, a ne pristrasne. E, Europska unija mora e, dopuniti napore e, posebnog specijalnog predstavnika gospodina Zarbe u ovim pregovorima i ne smijemo raditi na daljnjoj podjeli. E, Gospodine Zamba je 15. će 15. travnja e, ići u e, Azerbejdžan, susret se sa sa, odnosno susreo se sa predsjednikom kao i ministrom obrane, a također znamo da visoka predstavnica nije mogla otići na planirano putovanje u Armeniju zbog e, prekida zračnog e, prometa do kojeg je došlo zbog događaja u Briselu, no međutim to će biti ponovno planirano. Gospodin e, Zerba je rekao da će biti u kontaktu sa supredsjedavajućim Minske grupe. Također ćemo nastaviti i sa aktivnostima za potporu mira. Radit ćemo i na uspostavi e, pojedinačnih e, kontakta u okviru e, projekta koji se zove Europski projekt za uspostavljanje mira na području Gorskog Karabaha. ovaj projekt ima za cilj uspostavljanje pojedinačnih kontakata i premoštavanje razlika uz e, mjere za uspostavljanje ponovnog povjerenja kako bi se postiglo e, pomirenje na ovom području, a to e, će nužno dovesti onda i do napretka u pregovorima. Sjedinjene američke države podupiru načelo pregovora na temelju madridskih karakteristika i ali znači to znači da obje strane moraju biti spremne na kompromis kako bi mir se mogao postići. Hvala vam gospodine direktore. Moram vas samo napomenuti da je e, naš gost vršitelj dužnosti direktora u e, službi za vanjsko djelovanje. Hvala. Sada gospođa Amanda Pol, viša analitičarka za politiku u Europskom centru za politike. Dobar dan, dame i gospodo. Hvala vam najljepše što ste me pozvali da prisutujemo u ovom današnjem sastanku. Mislim da ne možemo e, precijeniti važnost ovog sukoba jer eskalacija ovog sukoba je najozbiljnija od 1994. godine. Više ljudi je ubijeno ovih nekoliko dana nego u nekoliko posljednjih godina, uključujući i malu djecu. Vidjeli smo također i ljude koji su bježali iz sela koji se nalaze na liniji fronta, u blizini linije fronta, a to je sve jako tužno. Mislim da ova eskalacija sukoba je bila predvidljiva. Ako pogledate što se dešavalo u posljednjih nekoliko godina vidjet ćete da je došlo do pojačanja e, tenzija i sukoba, naročito 2014. E, i u 12. mjesecu 2015. godine također je došlo i do vojnih vježbi u Azerbajdžanu i okupiranim teritorijama koje se nalaze u blizini linije fronta. Također je bilo i predvidljivo da će doći do ove eskalacije i da bi se ista ova eskalacija do koje je došlo mogla i ponoviti. Vidjet ćemo samo kada će se to desiti. Također ne smijemo zaboraviti da Rusija igra veoma aktivnu ulogu i nije iznenađujuće da su Rusi došli e, spašavati e, ljude jer su i oni e, E, vršili jednu veliku vojnu akciju. E, također znamo da su i Mislim da smo sada ušli u jednu sasvim novu fazu ovog e, sukoba. Status quo koji je postojao ranije sada više ne postoji i ne možemo se vraćati na tu situaciju. To sada pripada povijesti a kada govorimo o prekidu vatre u sadašnjim uvjetima, mislim da e, je to samo e, neslana šala, jer e, Rusi su također sudjelovali u prekidu vatre, ali vidjeli smo da ti prekidi vatre traju samo nekoliko dana. Bilo je više na stotine kršenja prekida prekida vatre, te stoga nam je svima u interesu da se sadašnji prekid vatre u potpunosti biti e, primjeni, ali situacija je i dalje dosta e, nesigurna. Znamo da na terenu dolazi do e, pojačanja snaga sa obje strane. Nekoliko riječi o samom sukobu. Na samom početku sukob u Gorskom Karabahu nije sličan nikakvim drugim sukobima koje nazivamo takozvanim zamrznutim sukobima, jer ovo nikada nije ni bio zamrznuti sukob. Od 1994. godine dolazi do kršenja prekida vatre, samo što s godinama to postaje sve ozbiljnije. Sa obje strane se kopaju e, rovovi i dolazi do povremenog e, pucanja, a znamo da se obje strane e, obje strane traže da dobiju e, moderno oružje. Ovo je regija u kojoj postoji najveća količina e, vojske na e, milijune i milijune se troši na tenkove, artiljeriju i bespilotne letjelice. 4,6 posto azerbajdžanskog BDP-a se troši na vojsku, a 4,1 E, armenskog e, BDP ove dvije države nije isti. Naravno, postoji velika razlika, ali e, dosta se novce troši na oružje. Znamo da Armenci dobivaju oružje iz Rusije, Azerbejdžan od Turske, Pakistana, a Armenija također E, član e, strateškog partnerstva sa Rusijom i nedavno su se dogovorili e, o prodaji oružja u vrijednosti od 200 tisuća eura. Znamo također i da obje strane kreću dalje u naoružanje, a Azerbejdžan i Armenija se smatraju glavnim e, neprijateljima. U, prije 35 godina svi su oni živjeli zajedno, a sada e, je situacija potpuno drugačija. Znamo da ovakvo stanje e, je zabrinjavajuće. E, mirovni proces e, je zastao, nije došlo do nekih bitnih sastanaka između dvije zaračene strane već dugo vremena, što znači da Minska grupa je postala na neki način menadžer, a ne e, grupa koja treba riješiti problem. Također ne postoji nepovjerenje između Rusije i Zapada, što ne pomaže u rješenju situacije, a E, situacija se pogoršala od sukoba u Ukrajini, a Armenija i Azerbejdžan su na različite načine pogođene i ovim sukobom, a isto tako na terenu imamo osam timova koji nadgledaju situaciju, koji e, mogu doći do linije fronta samo kada dobiju zeleno svjetlo od druge strane, a to znači da su te situacije dosta rijetke i da je taj nadzor neučinkovit. E, situacija e, statusa quo ide u prilog Armeniji, a ne Azerbajdžanu jer sve dok takva situacija traje, oni imaju više šansi da se e, Gorski Karabah prizna kao neovisna država. Ali općenito govoreći, obje države su e, radile na tome da što više dobiju umjesto da e, budu spremne na kompromis kako bi svi dobili dugotrajni mir a e, sa obje strane postoje napori da se e, domaće stanovništvo zanima više za sukob nego za e, neka druga pitanja. Ono što se desilo početkom travnja se može sažeti na dva scenarija. Najprije ili je došlo do slučajnog prekida E, vatre koje je mogla započeti bilo koja od strana, a nakon toga je taj prekid vatre e, eskalirao jer znamo da je došlo i do granatiranja e, nakon tog prekida vatre a Azerbajdžani su odlučili poslati vojnu vojne snage da bi testirali e, novo dobiveno oružje. To je možda dio njihove nove strategije e, kako bi dobili e, natrag neke od okupiranih teritorija. Azerbejdžan je isfrustriran nakon više od 20 godina nakon što je više od 20 godina okupiran dio njihovog teritorija, a e, Zapad se ne zanima toliko za ovaj sukob, uključujući i Europsku uniju. A sigurno je da korištenje nasilja ne možemo nikako prihvatiti. Ako pogledate situaciju sada, sasvim je jasno da Azerbajdžan e, se osjeća kao e, pobjednik jer su dobili ponovno teritoriju nakon što je prvi put e, dogovoren prekid vatre 1994. godine. Ali u cijeloj regiji možemo vidjeti da je armenski odgovor na ovo što se desilo bio dosta učinkovit. E, ono što će se sljedeće desiti se može sažeti u tri opcije. Najprije, ono što bi bilo najbolje je da se što je prije moguće vratimo e, pregovorima za sveobuhvatno rješenje sukoba u okviru načela iz Madrida. Druga opcija je da dođe do nove eskalacije u narednih nekoliko tjedana ili mjeseci koja će biti sigurno još gora nego ova koju smo, koju smo svjedočili, a treća je da e, Rusi e, da se usvoji plan Rusije o kojem Rusija govori sa mnogim e, stranama, a u tom slučaju bi Rusija jamčila za mir na terenu. To ne vjerujemo da će se desiti, ali ipak i dalje postoji kao opcija. Također, ako ne dođe do E, daljnjih e, političkih pregovora vjerojatno je da bi Azerbajdžan bio primoran prihvatiti ruski e, dogovor jer bolje je prihvatiti taj ruski dogovor i dobiti natrag barem neke od okupiranih teritorija nego nastaviti ovako do zauvijek. Mislim da trebamo biti oprezni kada gledamo što Rusi rade u regiji. Rusija nije e, zemlja koja e, želi mir. Oni su prodavali e, oružje u posljednjih nekoliko godina i Azerbajdžanu i Armeniji i to nije nikako pomoglo. Čuli smo od premijera Medvedeva da oni ne namjeravaju nastaviti s ovim. Ovo su zemlje koje uključuju i uključujući i E, neke zemlje koje pripadaju e, NATO-u koje e, su također uključene ovdje. Rusi smatraju da je da oni moraju imati vladajuću ulogu u rješavanju ovog područja. Ako pogledate što je Rusija učinila od same eskalacije, Rusija je prva odgovorila na eskalaciju nasilja E, zatim, e, vrlo kratko nakon toga, predsjednik Putin je e, dao izjavu, obavljeni su telefonski pozivi ministara obrane između Putina i Putina i ministara obrane Azerbeđana i Armenije. Ako vidimo što bi se moglo desiti u budućnosti, vjerojatno bi ruski Mirotvorci mogli biti poslani na e, teren. I, dakle, kao što e, vidite, u svim ovim rješenjima se ne uzimaju toliko u obzir načela iz Madrida. Mislim da bi Azerbajdžan ovdje se našao u e, teškoj situaciji i to sigurno ne bi bilo rješenje koje bi se dopalo regiji. Turska bi se tome usprotivila, ruski mirot naročito slanju ruskih e, mirotvoraca. E, možemo se zapitati što bi Iranci mislili o tome, vjerojatno ne bi bili oduševljeni. Zapad se ne čini toliko zabrinut e, ovom situacijom, niti stajalištem Rusije a e, mislim da bismo trebali se e, bolje pozabaviti situacijom na Južnom Kavkazu jer je to bitno za Europsku uniju koja je najbliži akter, a Amerikanci za sad e, više nisu u igri zbog predsjedničkih izbora u Sjedinjim američkim državama, te stoga ovo pitanje nije prioritet za predsjednika Obamu, zato Europska unija mora jače djelovati, imati jaču ulogu jer e, sukob e, ovdje može imati izravan utjecaj na Europsku uniju. Ovaj sukob se može proširiti i dalje i stvoriti nove valove izbjeglica e, može također i oštetiti ključnu infrastrukturu. Mislim da za sad postoji nedostatak političke volje i Europska unija stoga mora zauzeti nešto jači položaj zajedno sa OSS-om. Ako pogledate koji e, je pristup e, Europske unije u drugim sukobima, u trans i tako dalje, vidjeli smo da e, jednostavno su bili aktivnije. Ali što se tiče Gorskog Karabaha, Europska unija ili Zapad je vjerovao da će se ovaj sukob jednostavno sam e, riješiti. Europska unija mora učiniti više. Jako je bitno da e, je za vrijeme svog posjeta gospođa Mogherini naglasila da bi Gorski Karabah trebao biti prioritet za Europsku uniju i mislim da je to ispravno van pristup. EPC, e, moje kolege i moje kolege su izradile e, dokument o Gorskom Karabahu i e, govorili smo o tome na koji način Europska unija može igrati jaču ulogu u ovom sukobu. Eh, Europski parlament je u nekoliko navrata eh, govorio o tome da Europska unija treba ojačati svoju ulogu u regiji i mislim da je to jako dobro. Vi ste jedina institucija koja je to učinila do sad. Eh, najprije Mislim da je e, sasvim jasno da Europska unija mora biti zastupljenija u Minskoj grupi. To je bitno ne samo kao supredsjedatelj, već e, treba aktivnije sudjelovati u tome, a Minska grupa mora e, više i detaljnije govoriti o ovom pitanju, uključujući veći broj E, zemalja. Europska unija također mora e, smatrati Gorski Karabah e, prioritetom u pregovorima sa Azerbajdžanom i Armenijom i također smo rekli da bi Europska unija mogla imenovati časnika za vezu u Baku u Erevanu. također trebamo surađivati i sa civilnim društvom, to je također jedan od instrumenata za postizanje mira E, dugo je trebalo da se ponovno počne e, financirati e, civilno društvo u ove obje zemlje i mislim da je to šteta jer bi nam to pomoglo u daljnjim pregovorima i diplomatskim naporima. I na samom kraju mislim da Europska unija treba zajamčiti E, sinhroniziran e, pristup država članica prema e, Gorskom Karabahu, jer različite države članice su pod utjecajem različitih lobija, te nemaju uvijek ista stajališta. Hvala. Thank you, sir, madam. Uh, now... Hvala gospodine i vama gospođo. Sada otvaram raspravu. Najprije u ime Pučana, saslušat ćemo gospodina Kelama. Najpša hvala, gospođo. Želim vam zahvaliti na vašim e, svježim i realističnim informacijama, jer e, ova situacija o kojoj govorimo jako je složena. Kao što ste i sami to rekli, status quo je uništen i moramo biti realni da ne trebamo imati neke prevelike nade, već se možemo u najboljem slučaju vratiti na prethodnu prekarnu situaciju. No, osnovno pitanje jest tko će izvući korist iz ovoga svega. Ako se ne varam, prije 93 godine, dakle 1923. godine, sam Stalin odlučio je predati Gorski Karabah Azerbejdžanu, područje prvenstveno bilo nastanjeno Armenijanima. i to je bilo po staroj logici i starom pravilu zavadi pa vladaj. No, žrtve su, a to je jako važno, i Armenija i Azerbejdžan. Jer eh, pristup Armenije Europskoj uniji zbog toga zamrznut. Tu su i problemi vitalnog značaja po gospodarstvu druge strane, u Azerbejdžanu je sve gore i gora situacija po pitanju ljudskih prava. Taj sukob služi kao povod za zanemarivanje pitanja ljudskih prava. Moje pitanje tiče se potencijalne uloge Gruzije u ovom cjelokupnom kontekstu. Dakle, da li u ovome svemu Gruzija igra ikakvu ulogu? Također ste spomenuli odnose Azerbejdžana i Irana. Recite nam, je li Iran ima neki aktivni interes u ovom sukobu? I zaključno, ovdje vidimo nedostatak e, jasne i jake europske vanjske sigurnosne politike, jer smo u biti prepustili ovo područje Rusiji i njoj smo prepustili da odlučuje. I kao što je rečeno, ruski model rješenja mogao bi biti usvojen jer nema alternativnog rješenja. Hvala. Hvala vama. Gospodin Pasku, izvolite. Ja vam se najprije želim zahvaliti na tome što ste organizirali ovu raspravu jer smo svi bili iznenađeni intenzitetom i brzinom izbijanja ovog sukoba. Svi mi znamo da je on tu. Sredno vrijeme se to spomene u parlamentu, no nikad mu se ne pridaje dovoljno pozornosti, a izgleda je tome tako čak i, e, da tako kažem, u izvršnim tijelima Europske unije. Ovo je poput vulkana. Nikad se ne zna kad će doći do sljedeće erupcije. Dakle, jasno da bismo trebali stalno nadgledati takva područja. Neka iznenađenja se pojave i u mirnim područjima u kojima se nikada ne bi moglo ni očekivati da će doći do izbijanja sukoba, a kamoli e, u ovakvim fragilnim područjima. Tako da mislim da je stalni nadzor potreban, nužan. Ovaj sukob, poput drugih sličnih sukoba, sadrži ove vidljive partnere, sudionike u biti u, sukobu, a iza scene su i drugi nevidljivi, Rusija, Turska do, donekle. Ja se osobno pitam da li ovaj sukob nije jednostavno jedna karika u općoj degradaciji odnosa između Rusije i Turske, no mogla bi ući u taj mozaik, mogla bi se uklopiti u nju. No, postoji još jedan drugi vidljiv element ove naše današnje diskusije, a to je sloboda izražavanja, o kojoj govore ljudi iz think tankova, i nužna, obvezna suzdržanost europske službe. Dakle, mi to razumijemo, evo, igrali smo, osobno sam igrao obje uloge, tako da mi je jasna razlika između tih stavova. No, čini mi se da bismo mi u Europskoj uniji najviše volili e, razgovarati samo sa izravnim e, sukoba, a istovremeno znamo da nije na njima da odlučuju o logici nastavka sukoba. Dakle, to nam pokazuje, to nam pruža mogućnost da pokažemo da nešto radimo, da razgovaramo o nužnosti održavanja ljudskog kontakta, što je dugoročno gledano bolje i važnije, ali svi mi znamo da je to nemoguće, jer oni drugi igrači, pravi glavni igrači koji se nalaze iza scene, dakle Rusija, Turska, Iran i drugi u tom području, oni su jako aktivni i oni u biti vode taj sukob. Dakle, Ukoliko nismo spremni razgovarati ozbiljno s Rusijom Turcima o ovome, bojim se da ćemo morati uvijek biti zadovoljni sa najmanjim učinkom, dakle eto to da ćemo reći da smo nešto uradili po pitanju OSS-ove skupine iz Minska, o načelima iz Madrila, Madrida, o potrebi da se održavaju kontakti i više manje to će biti sve. A sljedeći put kada se ovo ponovno dogodi, a gospođa Pol je to lijepo pokazala, ukazala je na potencijal ovog sukoba da se uveliko pogorša i poveća probleme koje već postoji u tom području, jer tu bi došlo do e, pogoršanja sukoba u Iraku, u Siriji. Tako da mislim da bismo morali imati to sve na umu i razgovarati sa onim ključnim igračima. A pitam se da li je to moguće. Dakle, probajte mi odgovoriti na ova pitanja. Hvala. Hvala. Zastupnik Marek Jurek, izvolite. Hvala, predsjednice. Ja bih e, vam se htio svima zahvaliti na ovim jako zanimljivim izlaganjima, a vama, predsjednice, želim zahvaliti što ste ovako hitro organizirali ovako zanimljivu raspravu. Mislim da to pokazuje da naš pododbor hitro bolja svoj svoju dužnost. Imam tri pitanja za naše goste. Ta pitanja su povezana za uz Tursku i Armeniju. Naime, htio bih čuti kako percipirate stav Azerbeđana u turskoj politici. Dakle, da li se tu radi isključivo o pitanju identiteta, o etnički sagodanoj politici ili tu ima i geopolitički ka geopolitički pristup na turskoj strani. Također bih htio čuti da li ste primijetili promjenu u stavu predsjednika Erdogana u zadnje vrijeme. I također bih htio čuti kako doživljavate stav Armenije glede Rusije. Svi mi znamo da je Rusija zaštitnik Armenije. No, možemo li smatrati da je armenska vlast potpunosti ovisna o Rusiji ili se tu radi o malo distanciranijem odnosu? I konačno, kada se govori o Armeniji, kako možete rezimirati ili sagledati unutarnju situaciju u Armeniji. Da li mi, Zapad, odnosno Europska unija, imamo li tamo mogućnost iznalaženja partnera u civilnom društvu Armenije kako bismo utjecali na stabilnost e, te regije. Dakle, uopće ne govorimo o rješavanju sukoba, već jednostavno da se tu e, ubaci malo stabilnosti barem. Hvala. Gospodin Mavridis, izvolite imate riječ. Hvala, predsjednice. Evo želim iznijeti tri stava, odnosno pitanje i htio bih čuti komentare gostiju. Najprije želim ponoviti ono što je potpredsjednica gospođa Mogherini rekla prošlog tjedna u Strasburu. Ona je savršeno jasna bila kada je rekla da se vojnim sukobljavanjem, kao što to slušaju u Gorskom Karabahu, ne može riješiti, odnosno ne može doći do političkog rješenja ovakvog problema. No, imajući to na umu, prva stvar koja mi pada na pamet je smo mi, Europska unija. Znam da etika i politika ne idu eh, rame uz rame. Ja to znam jer sam iz Cipra i znam kakva je situacija eh, kada se bavimo, na primjer, Cipra mi odnosno s Turskom. No, E, jedno je biti nepristran, a drugo neutralan. I čini mi se da u mnogim slučajevima kao što je ovaj, mi moramo biti nepristrani i objektivno iznositi činjenice, a ovim dolazim do drugog argumenta pitanja. Da li nam je potreban jedan učinkovit mehanizam koji će biti u službi Azerbejdžana i Armenije koji će imati za cilj da spašava živote? Ja mislim da da. A tu imamo, dakle, dijelom e, OSS-ovu skupinu iz Minske, gdje Rusija, Francuska i Sjedinje američke države e, predlažu nešto konkretno. A ja, kao nepristrana osoba, priznajem, uviđam da je Armenija na to pristala, a Azerbejdžan nije. Dakle, htio bih čuti vaše mišljenje o tome. I treće, konačno pitanje je sljedeće. Kao što je to već s pravom naglašeno od strane jednog od kolega, jedno od ključnih pitanja jeste kome ovo ide u korist, osim prodaje oružja, dakle što radi Rusija. Dakle, trebamo sagledati ova dva igrača. Dakle, ponovit ću pitanje, reformulirati ga ko dobija poticaj od ovaj put od ove južne ofenzive do koje je došlo u zadnjim, tijekom zadnjih e, događaja. Ja mislim da mi znamo tko. A htio bih čuti odgovor naših gostiju. Da li je ovo, između ostalog, e, cijena unutarnjih problema koje proživljava Azerbejdžan, e, gospodarskih problema i da li na taj način traži da zavara u biti svoje stanovništvo. Hvala. Hvala gospodine. Gospođa Nikola, izvolite imati riječ. Hvala predsjednice. Najprije vam želim čestitati što ste odabrali ovu temu danas, jer po mom mišljenju ovo je stvarno važna stvar. Ja sam stalna izvjestiteljica Europskog parlamenta za Azerbejdžan i također želim čestitati govornicima na jako ravnoteženom pristupu ovog pitanja. Što mene tiče ovdje je pitanje tko je tko tu stvara mira, tko e, stvara sukoba. Bojim se da stvarno imamo jednog e, igrača koji stvara sukob, a koji se pravi sredan na vrijeme da je mirotvorac. Dakle, to je jedan te isti, a tu se radi o Rusiji. Naime, Rusiji je u velikom, Rusija ima veliki interes e, u tome da održava taj takozvani zamrznuti sukob, regionalni sukob ili kako ga god već zvali, no sukob je tu. Mi imamo pregršt eh, zamrznutih eh, eh, sukoba u regiji, ne samo Kavkaz, već imamo i os, Osetiju, Kavkaz, Pridnjestrovlje i tako dalje. Što se sada dešava? Znamo da je azerbejdžansko gospodarstvo u lošem stanju zbog niske cijene nafte, no ovo što se dešava sada ne ide, nije u korist e, stanovništva Azerbejdžana. Prva žrtva ovih e, e, povreda jesu Azerbejdžanci koji žive u blizini. Jer s druge strane, ako vidimo, nema civilnog stanovništva s druge strane linije sukobljavanja. Što se nas tiče, to je veliki problem jer moramo dobro razmisliti i biti realistični kada sagledamo što predstavlja međunarodno pravo. I imamo već četiri rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Nikom ništa. Imamo i tu odluku da se pokrene jedan mehanizam za istraživanje incidenata koji izbijaju uz duž linije kontakta. 2011. i 2012. tri igrača, predsjednik Armenije, predsjednik Rusije, tada Putin i još uvijek je, te predsjednik Azerbajdžana odlučili su se osnovati taj mehanizam u izjavi Sorčeja, no samo je Azerbejdžan počeo rad na tome. OSS-ova skupina iz Minska postoji, ali ne napreduje. Moramo to uvidjeti. To je najbolji način da se ništa ne poduzima kako bi se riješio taj sukob. Jasno je da za nas, za Europsku uniju, vrijeme da se uključimo u tu igru. Ukoliko vjerujemo u politiku susjedstva, u mir, u naše diplomatske mogućnosti uspostavljanja mira. Moje pitanje našim gostima je sljedeće. Kakav bi trebao biti mehanizam kakav to treba biti mehanizam da bi se Europska unija uključila. Dakle, stalno govorimo o toj potrebi da se uključimo u to, ali kako i kada, naime, nužno je biti tamo u stvarno pravnom, legalnom okviru. Možemo mi imati simpatije za jednu ili drugu stranu u sukobu, no nažalost mi ništa konkretno ne poduzimamo. A ovo se dešava i ovo se može dešavati u stvari o tome govorimo sada 20 godina nakon početka sukoba. A sljedeće pitanje, u trenutnoj geopolitičkoj situaciji što mislite da će biti sljedeći korak Rusije u ovom području? Jer vidio sam, vidjela sam što se desilo sa Osetijom. Bojim se da bi Gruzija mogla imati određenih problema u ovom području. Što će biti e, sa Pridnjestrovljom? ako po meni su ova tri sukoba povezana. Hvala predsjednice. Hvala, gospođo. Sada zastupnik Janoš Zemka. Najpša hvala. Želim se pridružiti ovome što je rečeno. Dakle, mi se svi slažemo glede brzog djelovanja našeg pododbora. To je jako dobro. Čuli smo najskorije argumente i razgovore i analize o ovom sukobu. I moram vam priznati da e, me to navodi na tri opaske. Kao prvo, glavni dionici ovog sukoba od uvijek su isti. Rusija i dijelom Turska. No, treba imati na umu i činjenicu da su tu i neki drugi elementi Kao prvo ove dvije strane u sukobu, osobito Azerbejdžan, prolaze kroz teško i sve teže gospodarsko razdoblje. Tako da vidimo da je tu došlo, dolazi do sve većeg nezadovoljstva stanovništva. Naime, ono prosvjeduje protiv vlasti. I ovaj put čini mi se da ovaj sukob i ova situacija su do određene razine bili profitabilni za ova dva dionika koje sam spomenuo. No, moramo imati na umu i vojni aspekt ovog svega. Jako me brine naime da svaki put kada dođe do ovakvog sukoba, to nam pokazuje da strane u sukobu raspolažu sa sve težim naoružanjem. Vidjeli smo to i nedavno, tu su tenkovi, dalekometni rakete. Dakle, drugim riječima, tu dolazi do koncentracije teškog naoružanja, što je iznimno opasno. Sada bih želio postaviti dva pitanja. Kao prvo, što mislite o mogućnosti proširenja ovog sukoba? Kako trenutno sa stvari stoje, ovaj sukob je jasno ograničen na jednu regiju, no sve okolo, oko tog područja se nalaze države koje su međusobno sukobljene. Tako da bi moglo doći do opasnosti da se sukob proširi na veće područje. Drugo pitanje, ovo sve povezano je za nemoć Europske unije. Naime, kada saslušamo razne analize, uviđamo da se Europska unija sve više i više povlači povlači se glede svoje vanjske politike i svog čelništva u svijetu. A ovdje se želim nadovezati što je rekla gospođa Pol i htio bih čuti vaše sugestije, vaše ideje. Što je to što mislite da možemo napraviti? Što može poduzeti Europski parlament? Da, parlament uvijek može diskutirati, mi možemo zauzeti određene stavove, ali to će u stvarnosti imati slab odjek i utjecaj na stanje na terenu. Dakle, koji bi bili vaši savjeti? Hvala. hvala. Došli smo do kraja govornika. Ja ću sada u svojstvu zastupnice nadovezati se na izlaganja gospode Paskua i Zemke i u biti postaviti malo širu sliku stanja i igrača koji su iza ovoga svega. Jasno mi je da je potrebno veće veće aktiviranje Europske unije, iako po mom mišljenju situacija je puno gora Ovdje se ne radi o potrebi većeg djelovanja Europske unije, već ovdje se radi u biti u ovim raznim sukupljenim područjima o nedjelovanju, apsolutnom nedjelovanju Zapada. Jer kad poslušamo ove kratke izjave, da, evo, došlo je do povlačenja američkih snaga, odnosno Amerika se povukla zbog izbor, izbora. U biti ja ne vjerujem u to. Naime, američka policija je, politika je puno stabilnija od toga. Američki senat ima brojne odgovornosti njihove institucije su upoznate sa situacijom, tako da bih ja žela čuti mišljenje, evo, na primjer, vaše mišljenje, gospođo Pol, e, o američkom položaju. Naime, ako govorimo o širem sagledavanju mogućnosti OSS-ove skupine iz Minska, mislim da bi bilo potrebno brže djelovati, a ne samo reformirati skupinu iz Minska, poslije potreba o brzom konzultiranju među ključnim igračima. Moje pitanje je slično već posljednjim pitanjima tiče se Irana i Iran je važan igrač i koji su odnosi između Irana i Azerbejdžana. Naime, oni su donekle donekle su specifični jer imamo veliku azerbeđansku skupinu stanovništva koje živi u granicama Irana i položaj, odnosno stav Azerbeđana vizavi Irana donekle je specifičan. Tu treba uzeti naravno i na umu, odnosno uzimaju u obzir dobrobit eh, azerbeđanskog stanovništva u Iranu Dakle, također me zanima i mogućnost širenja ovog sukoba. I htio bih čuti kako vi sagledavate smislu i značaj nedavnog eh, političkog eh, sporazuma. Kad kažem nedavnog, eh, već ima nekoliko godina od kako je zaključen, ali dakle, politički sporazum između Rus Rusije i Armenije. On se najme tiče ruskih ambicija, ponovnog eh, stjecanja utjecaja na bivšem sovjetskom području. Dakle, oni imaju potrebu i nude jamstvo osiguranja sigurnosti na svom bivšem sovjetskom teritoriju. Dakle, evo, htjela, to je iznimno opasno sve nas i htjela bih čuti vaše mišljenje o tomu svemu. I da, i podsjećam vas, e, dakle, na, da ćemo obrnuto sada e, čuti naše interveni e, govornike, dakle, prvo Amanda Pol, a onda gospodin Gimariš. Hvala. Bilo ovdje mnogo pitanja. Pokušat ću odgovoriti na što veći broj tih pitanja. Kao prvo htjela bih e, reći to e, da je ovdje važno govoriti o gospodarstvu Azerbejdžana, zato što mi se čini da je naivno vjerovati da ova eskalacija se ne bi bila dogodila e, da nije došlo do pogoršanja. Odnosno, ja mislim da Azerbejdžan sada ekonomski djeluje vrlo dobro. Kao što sam rekla u svojim komentarima, u ovakvim eskalacijama u posljednje dvije godine, e, azerbajdžanska ekonomija je bila prilično u dobrom stanju. E, mislim da bi bilo kratkovidno reći da to nije tako. E, što se tiče pitanja tko profitira od ovog sukoba, odgovor je jasan, a to su one države koje podržavaju Um, status quo, one stranke koje um, koriste ovu situaciju kako bi potpirivali nacionalizam i kako bi progurali neka nacionalna pitanja. A osim toga i Rusi koji iskorištavaju ovaj sukob kako bi ojačali položaj između dvije države i općenito u cijeloj regiji. Mislim da je to jasno. E, tko su žrtve? Žrtve su građani Armenije i Azerbajdžana uključujući naravno i one ljude koji su interno raseljeni. E, to su milijun ljudi koji su sada e, beskućnici, nemaju više vlastiti dom. E, o ulozi Gruzije. Gruzija nema direktnu ulogu u ovom sukobu. Jasno je da je došlo do eskalacije i da je eskalacija bila veća, onda bi to imalo i utjecaja na Gruziju kao susjednu državu. Naravno da je u gruzijskom interesu da se taj sukob e, riješi što prije. I problem je sa ruskom prisutnošću na terenu, jer ako imate rusku prisutnost, tu se povećava rizik da čitav Južni Kavkaz dođe ponovno u sferu utjecaja Rusije, a to bi bilo problematično danas. Što se tiče Irana, zbog sigurnosnih razloga Iran je zainteresirana strana, međutim čini, se da je e, sada središte svega u borbi protiv e, Isila i mm, u ovom konfliktu. Iran je dao signale da bi mogao biti zainteresiran za sudjelovanje u mirovnom procesu ili da bi mogao pokrenuti mirovni plan, ali za sada je sve ostalo na riječima izrečenim u medijima. E, nije tajna da već mnogo vremena su odnosi između Azerbajdžana i Irana bili teški. E, postojale postojele su teorije urote e, o tome tko je što radio u tim odnosima. Međutim, došlo do promjene liderstva i predsjednik Ruhani u Iranu je izvršio velike promjene. Odnosi između dvije država su se poboljšali i došlo je do mnogih e, diplomatskih napora i dvije države su se zalagale za veću suradnju e, na trgovinskom području, e, na pogledu energenata i koridora u prometu. Dakle, Azerbajdžan i Iran imali su fragmentirane odnose u prošlosti, ali sada se približavaju pozitivnoj dinamici. Mislim da je to dobro za obje države i za čitavu regiju. E, to je dobro i za vanjsku politiku zato što se time postiže e, balans e, u cijeloj regiji. Mislim da je to stvarno smisleno. Što se tiče Turske, ne mislim da bi Turska biti mogla biti direktno okrivljena za ovu eskalaciju. Mislim da to ne bi bilo pravedno. Ali imajući to na umu, e, moramo uzeti na obzir neke komentare e, turskih vlasti. E, čudno je to što su dali podršku jednoj od ovih strana. Mislim da su tu podršku mogli dati na bolji i nijansiraniji način. Ponekad se kaže da te dvije države nemaju isti interes, ne slažem se potpuno sa onime koji to tako kažu. E, postoje e, ekonomske veze, Azerbajdžan je najveći investitor u Turskoj trenutno e, zbog infrastrukture LNG-a i dakle mislim mogućnost da je Turska e, ozbiljan akter u e, sukobu u Gorskom Karabahu. Ne znam je li to dobro za regiju trenutno, jer e, vanjska politika Turske trenutno se pogoršava, odnosno pogoršava sigurnost u regiji, a ne pomaže u promociji sigurnosti. Nije tajna to da Turska ima autoritarni autoritarno usmjerenje u svom režimu i mm, to e, može imati posljedice na susjede. Što se tiče Rusije, mislim da e, odnos koji Rusija ima s Armenijom podriva sigurnost u Armeniji i nikako ne doprinosi sigurnosti te države. E, vojni sporazumi s Armenijom i svi ostali elementi koji su povezani s time e, ugrozili su suverenost Armenije i unutarnja i vanjska politika te države u opasnosti. Mislim da je to jasno. Dakle, Armenija je e, u vrlo ranjivom položaju. Već smo vidjeli da su Armenci rekli da mogućoj prisutnosti ruskih mirovnih snaga na svom terenu, a to bi moglo biti loše za situaciju koja bi mogla degenerirati na terenu. E, što se tiče pitanja tko je mirotvorac, a tko stvara sukobe u regiji, e, mislim da svi znamo da je odgovor Rusija, zato što u Ukrajini Rusija je nedavno pokazala da oni stvaraju sukobe i konsolidiraju sukobe, a konflikti se ipak rješavaju na temelju ciljeva Rusije, e, na temelju e, vizije Rusije za budućnost e, u odnosu na određenu regiju. Mislim da postoji rizik da se ovaj konflikt proširi i da dođe do eskalacije. E, mislim da ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo. Ovaj se konflikt čak i može proširiti ako budu ušli novi igrači u ovu priču i to će onda biti teška situacija. A što se tiče položaja SAD-a, u redu, E, SAD se još e, povukao sa Južnog Kavkaza, ali e, to i potpuno normalno jer znate da SAD se sada bori sa raznim izazovima protiv isis protiv terorizma, ima i unutarnje probleme. Dakle, većina Amerikanaca ni ne zna gdje je Gornji Karabah i gdje je Južni Kavkaz e, na zemljopisnoj karti. E, tako da možda bi to moglo postati prioritet u budućnosti, ali e, iz istočne Ukrajine pa sve do Afrike ima mnogo prioriteta. Možda će ovo isto postati prioritet, možda neće biti prekasno. Mislim da nećemo vidjeti neko veliko zalaganje SAD-a u bliskoj budućnosti, a ne znamo tko će biti novi predsjednik sad i koja će biti njegova politika vezana uz ovu regiju tada kad bude izabran. Hvala. Gospodin Gimarež, imate riječ. Hvala predsjednice. Zahvaljujem zastupnicima na komentarima i pitanjima koja su postavili. U početnom uvodu ja sam vrlo jasno rekao koje je naše stajalište vezano uz važnost ovog konflikta za regiju, za Europsku uniju i govorio sam o naporima e, visoke predstavnice i službe za vanjsko djelovanje koju predstavljam. E, zato Europska unija jest uključena u djelovanje. Ne možemo reći da nije ali postoji dobra razlog zašto e, sada moramo reći kako možemo poboljšati ovo djelovanje ili ga optimizirati. U kontekstu međunarodne zajednice e, u obliku koji je usuglašen u sklopu skupine iz Minska, sada koja djeluje u sklopu OSS-a, e mi sad e, trebamo uočiti e, kompleksna pitanja koja su vezana uz ovaj sukob koji traje već godinama i trebamo sami odlučiti koju ćemo ulogu preuzeti. E, trebamo biti vrlo pažljivi i već sada u ovom trenutku moramo reći da je međunarodni format koji je dogovoren onaj skupine iz Minska i posebni e, predstavnik e, i visoka predstavnica rade marljivo na tomu i pridaju veliku važnost ovom pitanju. Kao što se tiče našeg uključenja, e, naravno da je ono potrebno, ali na kraju krajeva govorimo o uključivanju vanjskih subjekata i drugih država nitko ne bi bio u toj regiji da ne postoji sukob između zaračenih strana, to je jasno i e, zaračene strane bi trebale doći do mirovno, e, mirnog rješenja. Hvala. Hvala. Dame i gospodo, time zaključujemo ovu točku na dnevnom redu. E, Sljedeća točka je također vrlo zanimljiva, a sada zahvaljujem našim gostima, zahvaljujem svima vama što ste sudjelovali u ovoj raspravi. Zahvaljujem na tomu što ste e, dali e, komentare za predsjedništvo našeg odbora. A Nećemo imati drugi krug pitanja, ali obećajem da ćemo se vratiti na ovu temu u bliskoj budućnosti. Zahvaljujem na sudjelovanju. Molim vas da ostanete u sali. Imaćemo uskoro početak rasprave u sljedećoj točki dnevnog reda. Ladies and Poštovani kolege i kolegice, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Sljedeća točka na dnevnom redu je borba protiv izila u zemljama istočnog i južnog susjedstva. Drago mi je što vam mogu predstaviti naša dva gosta. Gospođa Florence Gaup, viša analitičarka iz Instituta Europske unije za sigurnosne studije. Drugi gost je profesor Anar Valijev iz e, Bakua sa učilišta. On je izvanredni prorektor za sveučilišna pitanja. Izgleda da su si naši gosti podijelili e, količinu posla i za vrijeme rasprave ćemo se fokusirati na šire područje i pokušat ćemo danas doći do e, sveobuhvatnih zaključaka. Kao što znate, Izil je danas globalna prijetnja mnoge države članice Europske unije, uključujući Europsku uniju e, kao entitet, se zalažu za procjenjivanje te prijetnje i nastoje shvatiti koje su implikacije djelovanja ISIL-a na međunarodnoj sceni. Želja mi je da čujem što vi mislite, da najprije čujemo zajedno naše goste i nakon toga otvorimo raspravu. Kao prvo, koja će biti struktura današnje rasprave? Prvo ćemo imati prezentaciju gospođe Florence Gaup, a nakon toga prezentaciju profesora Valijeva i potom će slijediti rasprava i odgovori na pitanja. Pokušat ćemo imati i drugi krug pitanja i potom odgovore. Gospodžo Gaub, imate riječ. Hvala. Zahvaljujem što ste me ponovno pozvali na sastanak ovog odbora. Imam samo nekoliko minuta na raspolaganju, ali htjela bih vam dati četiri e, strateške informacije što se tiče Isila. Kao prvo što se tiče e, borbe na jugu, na terenu, znate da imamo koaliciju od 22 države. Što se tiče brojki, 11 tisuća zračnih napada dogodilo se u tom području, ali 70% napada u Iraku, a ostatak u Siriji. Dakle, velika većina napada dogodila se u Iranu. E, preko 30 ciljeva uništeno je, e, to znači da je došlo do gubitka teritorija sa strane ISIS-a, ali općenito e, organizacija E, je ipak drugdje. Dakle, ako se e, poluči pobjeda, to ne znači da je to i strateška pobjeda. ISIS kao neprijatelj je hibridan, znači da se može dobro prilagoditi i može činiti više stvari odjednom. Dakle, e, radi se o teritorijalnoj opasnosti koja je virtualna, koja je asimetrična E, jedinica i nema samo jedno bojno polje, nego ih ima više. To je sad što se tiče e, strateških elemenata koje sam htjela danas spomenuti. Kao europljani mi ponekad gledamo na Izis kroz leću Sirije. To je zato što je Sirija jako blizu nas. Mnogi Sirijci došli su u Europu i e, ovdje pronašli utočište. Ali problem e, nije e, nastao u e, Siriji, zato se tamo ne može riješiti. Razlog za to, jedan od razloga, ste vi spomenuli predsjednice, je to što 500 tisuća 5000 europljana je u Isisu i neki su se vratili u kontinentalnu Europu. E, bez obzira na to što se događa u Raki, ovi su ljudi sada ovdje i potencijalno, možda ne svi, e, predstavljaju opasnost. Postoji i jasna veza između iskustva u teritoriju Izisa i e, aktivnosti terorista. Ne kažem da svi koji se vraćaju iz Sirije su teroristi automatski, ali u većini slučajeva to je istina. Posljednje tri godine imali smo razne napade, počevši od napada na Židovski muzej u Briselu. Svi ti napadi pokazuju vezu sa Sirijom. Dakle, to je unutarnja prijetnja za nas europljanje. Imamo nejasnu vezu između unutarnje i vanjske politike. Kao drugo, E, Sirici su u Europi i teško je dokazati da su počinili zločin u e, Siriji i Iraku i e, dobiju kaznu od 4 do 6 godina za to. I zato je to sad izazov u mom stručnom području, ali izazov i za vašu nadležnost. To znači da imamo jasnu europsku dimenziju koja e, se neće izbrisati kad raka bude pala. E, bojna polja su mnogo struka i nažalost mnogo od njih nalaze se u Europi. 5000 europljana, možda ih je 2500 jer su se neki vratili, E, oni su vrlo europski nastrojeni u svom razmišljanju. Oni koriste šengenski prostor, koriste naše slabosti što se tiče transfera i komunikacije kako bi djelovali na našem prostoru. Dakle, oni su sakupili iskustvo na nekom drugom vojnom polju, a imaju vrlo jaku motivaciju koja je europske prirode. To je globalni fenomen a europljani ipak imaju europske motivacije e, kad se pridružuju tom pokretu. Još jedan sustav je sustav e, efekt balona. Vi znate da kad stisnete balon onda se zrak ne uništi nego se samo pomakne. E, danas imamo neke kampanje i to bojne kampanje i ponekad smanjujemo vrijednost potencijala ubijanja takvih kampanja. E, nekada se većina snaga samo pomakne. E, većina boraca ne umre u zračnom napadu, nego se premjesti drugamo. E, imamo razne pokrete i kretanja koje su započela 80. godina u Iranu. I veterani su se prebacili iz Afganistana u Čečeniju, iz Čečeniju u Bosnu, iz Bosne u Iraka, iz Iraka u Siriju i koji će biti sljedeći cilj, vjerojatno Libija, pretpostavljam, ili možda e, Egipat. u Libiji protekle godine ISIS je uspio udvostručiti broj pripadnika. Sad ih ima šest tisuća. Dakle, što se tiče Libije, Libija je mali, mala država sa šest milijuna stanovnika. Ima više boraca iz Sirije nego što ih ima u Europi. I to je zabrinjavajuće jer vidimo da izvan Sirije i Iraka zbog zračnih napada sada je problem promijenio adresu. I zato je taj efekt balona sada prisutan. Pogledajmo Libiju i vidimo što se događa s pregovorima. Ovdje nema međutim dimenzije sigurnosti unutar ovih pregovora. Čak i ako postoji politički konsenzus, još uvijek nemamo odgovor na situaciju sigurnosti uh, u Libiji gdje ima mnogo paravojnih jedinica uh, koje su sukobljene. Um, u Libiji nećemo riješiti problem Isisa. A onda i treća točka, Irak. sam, rekla sam to ranije. ISIS smatramo sirijskim fenomenom, ali ISIS kao prvo je iranska stvar. Dakle, imamo jako puno Iračana E, vođe su Iranci, a čak i e, vođa e, sirijskog dijela teritorija bio je Iračanin. I mislim da je to važno podcrtati jer irački kontekst je važan i treba ga riješiti taj problem tamo gdje je on nastao. ISIS je ojačao nakon 2003. nakon Iraka. I tu trebamo podcrtati važne reforme koje se trebaju dogoditi u Iraku kako bi Irak ponovno ušao u političku igru. Premijer e, se jako zalaže, ali nema političku podršku u iračkom parlamentu. Vjerojatno ste čuli o e, prosvjedima koji se događaju ovih dana. Dakle, Irak je svakako e, na prvoj liniji što se tiče borbi protiv e, ISIS-a na jugu. ISIS je došao u Siriju kao e, sporedni proces i došao je kao posljedica drugih sukoba, nije tamo nastao kao pokret. ISIS je nastao u Iraku i ja smatram da on tamo treba umrijeti. I posljednje strateške razmatranje za vas je sljedeće. E, posljednjih pet godina razgovarali smo o tome e, kako bi to moglo završiti. Ali regrutiranje se stalno odvija. E, dakle, 2011. godine bio je određen broj regruta, sada je veći. E, nezaposlenost od 29% sada se povećala za 2% iz više razloga. E, gospodarstvo nije dobro funkcioniralo, ali osim toga demografska kretanja u regiji e, su se pojačala i u posljednjih godina E, treba stvoriti 18 milijuna radnih mjesta kako bi se nezaposlenost zadržala na današnjoj razini, posebice nezaposlenost mladih. Kada nezaposlenost mladih dosegne 30%, onda imate visoki potencijal političkih nemira. I e, zbog toga je e, važno pratiti kad će ta nezaposlenost postići vršnu vrijednost na razini regije moramo obuhvatiti i Tunis koji ima 5000 e, boraca, a moramo obuhvatiti i Arabiju. 3000 Saudijaca sudjeluje u Izisu u Siriji i Iraku. E, dakle, države zaljeva također osjećaju taj veliki izazov e, njihov sustav socijalne sigurnosti ne omogućava im stabilnost. 2011. godine e, postojale su isti sigurnosni problemi kao danas i oni e, nas koji žele se vratiti na suradnju prije 2011. godine moraju se odreći te opcije. Od kad je predsjednik Asisi e, došao na vlast, situacija se pogoršala, broj napada se utrostručio od kad je on postao predsjednik. I to zato što borba protiv mora je politička operacija. E, mi ne smijemo misliti da smo mi e, u Europi jako dobri u tome ako se usporedimo s Afganistanom. Ali moramo na ISIS gledati na nešto za što treba naći politički odgovor. svaki nemir ima oko sebe e, nekakvu populaciju i imamo i e, čak e, i opasne veze između populacija i populacija oko Kajera se opasno vezala uz ISIS. Na kraju samo želim reći da ISIL je zaista nasilna skupina, ali što ona nudi? Ona nudi revolucionarnu promjenu mladim ljudima koji ne vide drugu opciju. Dakle, pitanje je što naše partnerske zemlje u regiji nude. Mi moramo ponuditi također izmjenu i poruku e, nade i konstruktivnih promjena, jer inače će taj revolucionarni aspekt privući mlade ljude koji, se, koji nemaju drugu nadu. Hvala. Hvala. Ovo je zaista bilo fascinantno. Profesore Valijev, izvolite. Hvala vam najljepša. Najprije se želim zahvaliti što ste me pozvali na ovaj današnji sastanak, to mi je veliko zadovoljstvo. Ono što ću vam ja pokušati reći u narednih deset minuta je situacija u zemljama Južnog Kavkaza i e, vidjeti predstavljaju li ove zemlje prijetnju za Europsku uniju jer u medijima čujete da određene skupine dolaze iz raznih dijelova svijeta, a Južni Kavkaz se nalazi na granicama, odnosno u blizini Europske unije, te stoga se možemo zapitati koja je budućnost ove regije i može li ona predstavljati prijetnju europskom prostoru po pitanju e, tranzit ili terorističkih aktivnosti. Kada govorimo o Južnom Kavkazu, govorimo o Gruziji i Azerbajdžanu, ne o Armeniji, jer Armenija nema e, nikakvih operativnih granica sa Azerbajdžanom ili Gruzijom i nema muslimansko stanovništvo. E, u Azerbajdžanu e, je, imamo sekularnu državu, E, ali se to i dalje smatra muslimanskom državom. 75% stanovništva Azerbejdžana su muslimanski šiti, a 25 e, suniti. U Gruziji 10% stanovništva se smatra muslimanskim stanovništvom, e, dio njih su Azerbajdžani i Čečeni kao i Alžirci. Jedna petina njih u Gruziji su šiti, a e, ostatak e, su suneti, dakle 80%. E, znamo da su za vrijeme Sovjetskog saveza obje zemlje bile stabilne nakon raspada Sovjetskog saveza u te zemlje su počeli dolaziti misionari sa različitim ideologijama. Dakle, došlo je do izmjene društva što je donijelo pozitivne, ali i negativne stvari. Ova regija se nalazi između više e, država, na primjer na jugu Iran, na zapadu Turska i na sjeveru se nalazi Sjeverni Kavkaz, e, to je volatilno područje gdje imamo Dagestan e, kao i druge države e, Sjevernog Kavkaza. Dakle, ukratko mogli bismo reći da što se tiče Azerbeđana i Gruzije, E, ove zemlje ne predstavljaju za ISIL neki interes. Nije to interesantno niti iz demografske perspektive, niti iz perspektive e, regrutiranja. Najprije zato što je većina e, Azerbajdžana su šiti, a e, s druge strane e, Isilovci nisu e, dovoljno prisutni u Azerbejdžanu. Salafisti su došli u Azerbajdžan i Gruziju u određenom određenom području, ali nisu uspjeli dobiti neku veliku potporu. Zbog čega su ove regije onda interesantne za ISIL? jedino iz perspektive tranzita. ISIL e, regrutira ljude za borbu u Siriju iz različitih e, regija. Sjeverne Afrike, e, Bliskog istoka, ono što je i ono što je bitno za ISIL je, su regrutiranje u Rusiji, odnosno muslimanskim državama Južnog Kavkaza, gdje imamo Tatarstan i E, tako dalje. I kao što sam rekao malo prije, e, Sjeverni Kavkaz, Ruski Sjeverni Kavkaz ima problema sa nezaposlenosti, e, nezadovoljstvom i veliki je problem pronalazak radnih mjesta, naročito za mlade, a demografski govoreći tu imamo velik broj mladog stanovništva. Zbog toga ISIL ovdje E, može e, imati utjecaj. Dakle, Tatarstan, Baškarstan su e, zaista zemlje koje su zanimljive za ISIL a, i definitivno E, je ovo područje koje može služiti kao tranzit, jer ne možete iz Sirije izravno ići e, dalje, nego možete ići ili sa Ruskog Kavkaza do Azerbeđana, Gruzije, nakon toga Turske. Gruzijski primjer e, je također dobar jer možete lako ići iz Rusije ka Turskoj. To je dakle područje koje nije područje za regrutiranje, ali je područje za tranzit boraca. E, ovo su zemlje koje nemaju tako velik broj koji se bore u Siriji. Za sada uglavnom ti stanovnici odu u Irak ili Siriju, ali taj broj ne prelazi 250-300 e, ljudi. E, to su ljudi iz Azerbajdžana, a s druge strane imate stotinjak gruzijskih muslimana koji su e, trenutačno u Siriji. Veoma često griješimo jer mislimo da ljudi koji se bore u Siriji se bore za ISIL. Ali ne nužno zapravo manjina Azerbajdžanaca se ne bori za ISIL već za front al-Nusru jer e, na samom početku kada su otišli tamo obje organizacije su bile ujedinjene, ne nisu bilo razvojene kao sad, a većina Azerbajdžanaca se borila sa Gruzicima u skupini Abumara Aštestanija koji je iz Gruzije koji se zove Tarhan Batvaršvili koji je bio gruzijski vojnik i borio se e, sa e, Rusima, ali na kraju je završio u Siriji. Navodno je ubijen 2000 2016. godine u Ožujku i bio je prije komadant e, Sjevernog fronta u Siriji, dakle Al-Nusre. Dakle, kao što ste vidjeli, 30 e, do 40 posto stanovnika se bori e, za front Al-Nusra. Ove statistike boraka iz Azerbejdžana i Gruzije u poređenju s drugim zemljama iz Rusije ili Središnje Azije nam pokazuje da je broj marginalan, ali ne znači da nije opasan, jer čak i 250 ljudi koji se vrati u Azerbajdžan mogu predstavljati opasnost. Ali hoće li se vratiti? To je zanimljivo. Većina Azerbajdžana i Gruzijaca koji su otišli u Siriju su otišli tamo s obiteljima. Dakle, nisu namjeravali vratiti se. Oni su na, otišli eh, u okviru hidže, odnosno oni su emigrirali iz tih takozvanih loših društava eh, i otišli su u prave muslimanske zemlje kao i Muhamed koji je otišao u zemlju u kojoj mogu E, uživati u svojoj vjeri, te su zbog toga iz Azerbajdžana i Gruzije kao iz nečistih zemalja otišli u e, Siriju. E, zbog toga se većina njih neće vratiti na Južni Kavkaz. Većina njih će otići ili u Irak, Egipat ili najvjerojatnije u Libiju, ali se neće vratiti. No, još uvijek je teško govoriti o eri nakon Isila. Što će se desiti ako uništimo Isil? A postoji li neka opasnost od ovih ljudi ili ne? Ja i dalje vjerujem da je malo vjerojatno da će se ovi ljudi, čak i ako se vrate, odlučiti na počinjavanje nekih terorističkih e, dijela. E, mislim da će većina ljudi koji se vrate iz Sirije e, biti ljudi koji, e, koji se odma ispituje i većina njih završi u zatvoru. Ovdje neću govoriti o tome radi li se o kršenju ljudskih prava ili ne, ali to je politika Azerbejdžana u posljednjih deset godina. To je bilo vrlo jednostavno. Ako ste išli u Siriju, znači da ste se tamo borili. Ako ste se borili tamo, to je e, kazneno djelo. Vi ste sudjelovali u borbenim e, skupinama i što se tiče Azerbajdžana e, to se kažnjava u Azerbajdžanu. obično se izraču kazne od otprilike 14 do 16 eh, godina zatvora. Hoće li ovi ljudi predstavljati pretnju Europskoj uniji? Eh, ne vjerujem. Ja zaista ne vjerujem da postoje neke terorističke skupine ili teroristi pojedinci koji bi došli sa Južnog Kavkaza u Europsku uniju da eh, čine terorističke akcije ili nešto slično. E, većina ljudi koje ISIL regrutira i šalje u Europu su europljani koji savršeno dobro govore ili engleski ili francuski ili flamanski ili neki drugi jezik, a za sad e, Azerbeđanci ili Gruzici nemaju niti dobru puto, odgovarajuću putovnicu, niti znaju govoriti odgovarajući jezik, te bi stoga i njihovo putovanje u Europsku uniju bilo otežano zbog viznog režima. Ali što Europska unija može učiniti s ovim zemljama e, regije, pa može se osvrnuti na prijetnju tih zemalja kao zemalja tranzita, jer to je ono što privlači izil ako Azerbajdžan i Gruzija budu dovoljno sigurne zemlje da zaustave regrutiranje ljudi iz Južnog Kavkaza i muslimanskih zemalja Sjevernog Kavkaza, to će biti ogroman udarac za e, ISIL. I to je ono što sam ja htio reći. Naravno, na raspolaganju sam ako želite postaviti bilo kakva pitanja. Zahvaljujem. E, želim se zahvaliti e, našim govornicima iz ovog drugog dijela sastanka. Sada predajem riječ našim e, zastupnicima. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća i hvala vam što ste organizirali ovu e, raspravu, barem djelomično. Sve ponovno vraćamo na ovo pitanje. Gospođa Gaub je bila ovdje sa nama prije godinu i pol, ako se ne varam. I to me dovodi do prvog komentara Nažalost, e, ja svaki put e, pravim bilješke na sastancima i nažalost nemam te bilješke sa prethodnog e, sastanka. Bilo bi jako dobro vidjeti što ste rekli prije godinu i pol i jeste li uspjeli dobro predvidjeti e, razvoj situacije i isila. Nažalost to ne mogu učiniti sada. Možda vi se sjećate onog što ste rekli prošli put i možda nam možete reći jesu li se stvari odvile onako kako ste vi to predvidjeli ili ne. Ali nisam stručnjak, e, međutim postoji argument prema kojem psihologija igra ogromnu ulogu u regrutiranju stranih boraca. To je argument prema kojem je lakše naći e, strane borce ako ste uspješni u postizanju vaših ciljeva. Ali gubici na e, ratištu sada postaju sve veći i vidljiviji te samim tim e, gubite tu privlačnost e, u regrutiranju. Te stoga bih htio čuti koje je vaše mišljenje o tome. A vi ste govorili također o različitim aspektima glede Libije. Rekli ste da ne postoji sigurnosni element e, u Libiji E, koji bi omogućio politički sporazum. Pitam se nije li to tako u cijelom ovom e, pregovaračkom e, procesu u Libiji ne temelji li se taj cijeli proces na ovom sigurnosnom aspektu jer znamo da uvijek kada govorimo o ovim pregovorima govorimo o sigurnosnim pitanjima. Te stoga i želimo da se sve strane, obje strane ovdje sastanu jer su e, jer su svi zapravo žrtve tih sigurnosnih aspekata. Hvala, gospođa Nikolaj. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Želim vam još jednom čestitati na dobrom odabiru tema za raspravu i e, želim čestitati našim e, uvodničarima na njihovim izlaganjima. Na samom početku želim reći da smo zaboravili da u Vivaldijevim četiri, četiri godišnja doba postoje upravo četiri godišnja doba, a ovdje se želimo svrnuti na arapsko proljeće, jer arapsko proljeće se pretvorilo i u arapsku zimu u mnogim e, dijelovima ove regije. Slažem se sa gospođom Florence Gaub koja e, je rekla da e, ISIL je došao iz Iraka, iako je prisutan i u Afganistanu, naravno i u Siriji, ali sam Irak je e, bio početna točka tog e, fenomena. Moram govoriti o fenomenu jer ne želim govoriti o državi, takozvano islamskoj državi. E, I zato i je teško govoriti o ovom pitanju, odnosno njima koji se nazivaju državom, e, a zapravo tu nemamo taj politički element e, koji je bitan. E, možemo također govoriti i o radu koalicije. Nepoznavanje tih civilizacija je dalo priliku sunetskom narodu da imenuje šiitskog predsjednika nakon raspada e, iračke e, vlade e, do koje je došlo uz pomoć plaćenika je došlo do jako teške društvene situacije povećanja nezaposlenosti i tu je Al Nostra i ISIL su iskoristili tu situaciju. Na kraju, dakle, ti ljudi koji su nezaposleni i koji ne samo da su nezaposleni, već su i bez ikakve nade, prelaze u fazu e, e, radikalizacije, upravo zbog e, frustracije u kojoj se nalazi. I među onim ljudima koji su sudjelovali u terorističkim napadima u Parizu i u Briselu možemo vidjeti da se nalazi dosta ljudi bez ikakve nade koji su se radikalizirali, a ta radikalizacija je još naglašenija kada e, komunikacija više nije moguća kako bismo stabilizirali ovu zonu i borili se protiv Isila, moramo imati e, političku odluku o Iraku. Što se dešava u Iraku? E, sve ono što se dešava u Iraku ima utjecaj na situaciju u Siriji. Mi nemamo stvarnu državu, nemamo državnu stabilnost u Iraku. U Iraku imamo jako puno sukoba, e, jako multi kulturalnih e, sukoba, imamo na milijune e, etničkih skupina koji jednostavno ne žele imati e, jedinstveno rješenje, a to je nešto što ugrožava sigurnost i situaciju svih zemalja u regiji. a kad budemo dobili odgovor na, za situaciju u Iraku, onda ćemo se moći baviti situacijom u Siriji. I zapravo pitam se kako borci iz Sirije dolaze u e, Brisel, pa tako što im se pruža potpora, a većina njih ima i potporu kroz e, naoružanje koje stiže iz Europske unije. Ne znam da li je rješenje e, i dalje nastaviti sa zračnim napadima, jer na taj način možda ne možemo pogoditi onu, temu, onu metu koju želimo pogoditi, već ćemo ugroziti i živote civila. Dakle, e, kopnena intervencija je nužna. Što se tiče e, Južnog Kavkaza, mislim da ovdje ne moramo govoriti o Armeniji, moramo govoriti o Azerbajdžanu i Gruziji i to se mogu nazvati transatnim zemljama, ali se radi o stabilnim laičkim e, e, zemljama. Vi ste govorili o stajalištu Azerbajdžana prema ljudima koji se vraćaju iz Sirije ili Iraka. Ako sam dobro shvatila, vi ste rekli da se kazneno kažnjava sudjelovanje ovog stanovništva E, u e, Siriji ili Iraku. Ako nam možete dati nešto više informacije o tome, bilo bi dobro, jer svi e, više govore o radikalizaciji ili pretjeranosti takozvanog Patriot akta, ali manje se govori o kaznenom zakonu tih država, jer to može biti rješenje i za građane u Europi. Drugo pitanje koje želim postaviti je upućeno e, gospođi Gaub. Mislim da situacija u Siriji se može proširiti i na Libiju. E, Libija je također u e, teškoj situaciji u stečaju, nemamo, jak, nemamo jaku vladu, te stoga kada međunarodna koalicija nastavi eh, raditi u ovom području, mislite li da oni mogu pomoći poboljšanju situacije u eh, Libiji i također što je s Malijom i Malijem i eh, Nigerom? Hvala. hvala. Gospodine Bostinaru, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjednice. Ono je bila iznimno zanimljiva rasprava, mogao bih dodati kao i obično. No problem je što sa sadržajem ove rasprave izvan ove dvorane i koliko ćemo uspjeti iskoristiti učinkovitost eh, EU politika imajući na umu da baš i nismo toliko uspješni kao što bismo trebali biti. Najprije bih rekao sljedeće. Da li bi Europska unija trebala promijeniti svoju političku politiku spram zemalja koje okružuju sredozemlje, koliko sigurnost ljudskih prava, sloboda, kako bi se doista pretvorili u pravog aktera, kako bismo prestali sa paternalističkim, odnosno s nishodljivim pristupom eh, kojem je težila Europa. vremena su teška i zahtijevaju određen pragmatizam. Znam da ovo nije politički korektno što govorim. Drugo, spominjali ste Libiju. Svi su svjesni da je Libija danas postala njih utočište, ali ne Libija per se. Mislim da je Libija tranzitni put eh, za Sahel i južni Sahel. Naime, opasnost je puno veća i rečeno mi je od jako važnih i realnih Marokanaca da je stabilnost u regiji neizmjerno fragilna i ako dođe do dodatne nestabilnosti, Sahel, Južni Sahel eh, bi mogli postati jako nestabilno područje. Treće, Kakvu suradnju treba imati s Egiptom, Jordanom, Marokom, Alžirom i drugim zemljama, imajući na umu da ono što smo do sad poduzeli je bilo prvenstveno jednostrano. Želim citirati čelnike regije, barem što se tiče podjele obještajnih podataka, ona idu u jednom smjeru iz tih zemalja ka Europi, a ništa ili skoro ništa iz Europe nazad u te zemlje. Jer eh, Europa je iznimno sebična. Mi čak međusobno, među europljanima teško dijelimo obještajne podatke, a kamoli sa onima koji su izvan Europe. I koja je uloga, za, uloga suradnje i sigurnosne suradnje s Izraelom? Budimo iskreni, ekspertiza, sposobnosti i stečevine u tom polju kojim raspolažu Izrael trebalo bi biti nadahnuće, jedno od nadahnuća, ne s ciljem da se postane represivnim ili da se izgradi izraelski model, ne, nego s ciljem ostvarenja učinkovitosti na europskom tlu i treba spriječiti da ga se da, da se tako lako napada europsko područje što je doista alarmantno. I konačno, jer s pravom ste spomenuli temu rješenja problema tih zemalja, jer nismo uspjeli napraviti postratnu strategiju uspješnu i u, niti u Libiji, niti u Iraku. Dakle, to je totalni neuspjeh bio, to je ne, nešto se ne smije zaboraviti i neprihvatljivo, e, jer treba znati da će vojne elite koje su ostale bez posla nastaviti raditi ono što znaju najbolje. Dakle, boriti se, graditi e, mreže za bilo kakve kriminalne aktivnosti. I mi smo na iznimno glup način postupili, nismo napravili ono što smo trebali i što bi Europa trebala napraviti kako bi riješila te probleme tih zemalja i napravila adekvatnu strategiju post, post dakle kako bi ta zemlja počela se razvijati, kako bi se promijenile paradigme, kako bi to mjesto bilo privlačno za stanovništvo, da ostane živjeti tu. Dakle, to su neka pitanja. Što je sa takozvanim sponzorima, ratom preko posrednika, jer tu imamo takozvane investitore, odnosno aktere tih ratova preko posrednika koji su koji uveliko sudjeluju u tim eh, sukobima i mi smo se, neki su sa istoka, neki sa zapada, ali mi smo se pravili slijepi, dakle ako se može prodavati oružje jednom ili drugo, jednoj ili drugoj strani, to je super za nas, ali evo ga, na kraju se okrenulo protiv nas. Najljepša hvala još jednom na vašem doprinosu i molim vas da li bismo mogli dobiti vašu komunikaciju pismenom obliku, jako bismo vam bili zahvalni. Hvala vam gospodine Bostinaru. Naš e, pododbor e, za sigurnost obranu uglavnom je pododbor koji se ne bavi zakonodavnim tekstama, tako da prvenstveno organiziramo rasprave, zanimljive rasprave i naš glavni način djelovanja jeste da se organiziraju zanimljive rasprave, a samo se okrenite na drugu stranu vidjet ćete puno zanimljivih gostiju i stručnjaka koji slušaju e, ove sjednice i ovo sve ide preko interneta i to je jako važan e, instrument za nas jer znam da se ovo sve jako sluša e, i drugdje, dakle to su, to su naše utjecajne poluge. Želim također iskoristiti ovu prigodu i nadovezati se na ova dva izlaganja i postaviti pitanja. Dakle, gospođo Florence Gaub, svakako vam želim zahvaliti na vašem odličnom doprinosu. Potpuno se slažem s onim što je gospodin Freund rekao, sjećajući se vašeg prvog nastupa kod nas. Sigurno je da je Libija više nego očigledna konačna destinacija boraca i sila zbog prirode i odlika te zemlje koja je u biti jako fragmentirana, sastavljena od raznih skupina, stanovništva. To su razne skupine koje su jednostavno kao spojene ljepilom jedne s drugima e, kako bi nastala Libija. Dakle, to je ono pravo, pravo opasnost e, te zemlje. Ja želim izokrenuti donekle pitanje gospodina Freunda i reći sljedeće. U biti, na temelju svega onoga što sam ja mogla uočiti, te razne paravojne skupine koje djeluju u Libiji mogle bi utjecati na mogućnost e, uspješnog zaključenja političkog postupka i možda već djeluju na taj način e, putem infiltracije. Dakle, što mislite kojim vremenskim rokom raspolažemo kako bismo zaključili tu dinamiku pregovora? Kako je možete opisati? Jer svi mi znamo da postoje neke kratkoročne dobiti kad bi se e, kratkoročne dobiti za ISIL kada bi preuzeo određene dijelove e, Libije financijski govoreći. A sada je jedno pitanje za vas oboje. pitanje o situaciji i napetostima između šita i sunita, općenito govoreći, globalno govoreći, jer mislim e, da je to važna komponenta za sagledavanje situacije. Naime, evo spomenuli ste Azerbejdžan, imamo vladu kakvu imamo, ona je dosta rigidna. U Gruzi imamo vidljive napetosti, po mom mišljenju. Kršćanska zajednica je najviše izložena opasnosti od e, zbog ovih napetosti, jer već je zabilježeno nekoliko slučajeva pravih prijetnji upućenih kršćanima. toliko od mene. Dakle, imate riječ. Prvo gospođa Gaub, a zatim e, profesor. Hvala na svim ovim komentarima i pitanjima. Ja ne mogu pogledati svoje bilješke od prigodne ali nemam ih uza ali sigurno sam da sam rekla da je u Iraku ista situacija jer se nije puno to, toga promijenilo. No, jedna stvar koju ste spomenuli jako zanimljiva, naime, psihologija isila, odnosno psihologija djelovanja u novačenju i zadržavanju svojih članova od ovih nasilnih e, grupa. Što je zanimljivo s ISISom je da tu imamo mješavinu ljudi, oni su išli na tečaj iz, iz ekonomije od kriminalnih skupina, dakle tu, je, tu su otmice i iznude, a kad se radi o e, kultu personalnom, e, personalnoj službi, to je utemeljeno na kultu ličnosti. Ako ste mladi sirici i račani, imate drugačiju percepciju stvari, ali ono što sam malo prije rekla, europska, motivacija je čisto europska i ono što smo otkrili, ja to nisam otkrio, nego ono što je otkriveno, jeste da terorističke skupine i i, i razne sekte imaju jako sličan način funkcioniranja. Kako to radi? Pa, evo, socijalni, društveni mediji su to ubrzali, ne samo oni. Naime, e, oni koji žele unovačiti osobe vide tko to ima određene e, simpatije, ali onda idu provjeravati psihološki profil koji se može motivirati na jedan od četiri načina. Dakle, ili se radi o e, avanturistima, komentarcima ili nekim drugim putevima. No ono što je sigurno je da to samo po sebi nije dovoljno. Morate imati određeni gubitak ili prazninu u svom životu kako biste bili, e, kako biste primili takvu poruku. A to se može pretvoriti u razne, e, biti u raznim stvarima, dakle gubitak e, veze, roditelja, stana, nečega, nešto nedostaje jednostavno u vašem životu, a onda taj kult ili sekta ili teroristička organizacija dođe i popuni tu prazninu sa smislom i posredstvom, na primjer, društvenih mreža. Dakle, kao što ste rekli, uspješne organizacije se eksponencijalno šire, jer e, znači, se pridružujete nekim organizacijama koje su već velike, jer to, to validira i vaš izbor. Pomaže vam da se bolje osjećate, jer ako ste se pridružili nekoj velikoj organizaciji, to znači da ih je veliki broj drugih e, se priključio njoj. Nažalost, e, do neke mjere kada organizacija, mislim pod navodnicima, nažalost, kad organizacija gubi na bojnom polju, onda to znači da se gubi broj pripadnika, ali e, ostaje osjećaj prijateljstva, pri, pripadnosti i tako dalje. Dakle, ljudi dakle i godinama poslije ostaju receptivni za te poruke. Neću reći da su to kao uspani agenti ili sleepers, ali to je jedno od eh, pravila. Dakle, ako ste bili pripadnik jedne eh, terorističke organizacije ili neke sekte više od godinu dana, onda će biti teško obrnuti taj psihološki postupak pripadnosti, osjećaja pripadnosti. Dakle, uništiti ISIS neće uništiti i te veze koje su stvorene. Želim nužno reći da će svi povratnici biti teroristi, ali postojaće i postoje određene mreže umreženja koja su stvorene Druga stvar, kako bi se odvili teroristički napadi poput ovih u Briselu i Parizu, to je jako jeftino, u smislu da nije potrebno puno ljudi, 10-15 ljudi je dostatno, ne trebamo ni previše novca, do 10.000 eura e, je dosta. Zatim, e, materijal koji ISIS, na primjer, e, želi koristiti može se kupiti u prodavaonici. Dakle, vlak za kosu i slično, ne želim sad davati recepte, no u svakom slučaju nije potrebno puno ljudi, puno novca ili puno zabranjenog materijala. Drugi aspekt je da metoda ideje Isisa, čak i ako Isis umre, e, preživjet će. Naprimjer, prije Isisa postojala Al-Qaida. al je u biti još uvijek živa, ne govori se puno o njoj, ona je i dalje jako aktivna i nije nestala još. Dakle, ono što mene brine jest da e, vojni aspekt jest e, koristan, ali neće obaviti sav posao. Što se pak Libije tiče, naravno, razlog zašto je ovo sve pokrenuto jeste što postoji, postoji sigurnosni problemi, no prvojne skupine, kako to objasniti, prvojne skupine u Libiji su jak zanimljive zvjerke, jer eh, one nisu sve zajedničke, ujedinjene, niti govori istim glasom i u, eh, više struko, ima ih puno više sada od kako je izbio sukob i nemaju iste ciljeve. Dakle, ne možete ih sve uključiti u pregovore. Teško je to napraviti. Oni koji pregovaraju ne, nemaju kontrolu nad svima njima, povezani su na neki način, imaju svoje određene interese i iz tog razloga Libija nakon 2011. je pravi izazov, jer prije kada je postojala demokratska, demokratski izabrana vlada, ta vlada jednostavno nije mogla e, obnašati E, vlast e, nad tim paravojnim e, skupinama. Evo imali smo predsjednika vlade koji kaže dosta, treba sada razoružati ove skupine, ali tko će to napraviti? Nitko to ne može na silu napraviti. Dakle, tu je začarani krug i htio bih reći da se to ne tiče samo Libije. Imate brojne slučajeve gdje su paravojne skupine nakon oružanih sukoba bile problematične. Dakle, u Libiji nemamo međunarodnu organizaciju ili vojne policijske snage koje bi mogle to napraviti. Evo, čak i kad bi postojala libijska stvarna vojska, ne može to napraviti. A drugo pitanje je Haftar. Spomenula sam paravojne skupine, ali tu je i Haftar koji je takozvani e, glavni e, glavni vođa e, vojnih skupina i on je već rekao da ne želi da se Libiju odvede u e, ponor, ali on je to već uradio, tako da je predstavlja popriličnu opasnost. Dakle, ja mislim da Haftar nije pod kontrolom Tobruka, ima svoje političke ciljeve i stoga mogao bi uništiti cjelokupni ovaj proces kada odluči to napraviti. Dakle, to su oni glavni problemi kada sam spominjala sigurnosne aktere koji nisu doista uključeni u ovaj proces ali sve to izazvano je ovim usitnjavanjem e, interesnih skupina i prvojnih skupina e, u Libiji. Dopustite sada da gospođa Nikola odgovori na francuskom jeziku. Dosta je zanimljivo ovo što ste govorili o četiri godišnje doba Vivaldijeva moramo vidjeti da ono što se dešava u regiji jeste postupak, e, dugoročni postupak transformacije, dakle ne radi se tu o proljeću, o zimi, imamo tu više godišnjih doba političke transformacije, iako to danosi bol trenutno, mogu zvučati fatalistički, ali mislim da tu postoje neke pouke koje treba izvući što se tiče političkih ciljeva, kako ih formulirati, koji je, koja je uloga države, koja je uloga građanstva i tako dalje. No jedna stvar koju ste spomenuli, ja želim se nadvezati na, želim bih dodati aspekt e, političke isključenosti. Vi ste spomenuli Irak, ali ja ću vam iznijeti neke brojke da vidite do koje mjere je situacija dramatična. Naime, povijesni primjer je Njemačka posle 45. Pogledao sam brojke. U Njemačkoj 1% stanovništva bilo predmetom e, mjera odmazde u smislu isključivanja, to su dakle bivši nacisti. Ako zamislite da je u Njemačkoj obitelj imala dvoje djece, jednu ženu i muškarca i u biti ekonomski kontekst koji je omogućavao da se radi drugdje, a ne samo u javnom sektoru, to se odnosilo onda možda na 4% ništa. A u Iraku nakon 2003. godine te mjere su i dalje na snazi te mjere isključivanja. To se odnosi na 3% stanovništva, a treba znati da iračka obitelj je brojnija od njemačke, e, imaju četvero djece, možda, su, možda se trebaju skrbiti i za e, djeda i baku, jer e, država nije poput Njemačke, a kontekst, ekonomski kontekst spriječava da se radi drugdje nego u javnom sektoru. Dakle, imate onda 18% stanovništva koje se ovo sve odnosi, dakle to što će jedna osoba, na primjer, ostati bez posla, bez posla, a nema mogućnost da ide drugdje tražiti posao. A kad vidite što se dešava u Libiji, ono što često zaboravljamo jeste da political isolation law, dakle zakon o političkoj izolaciji koja je provedena 2013. godine, ide još puno dalje od zakona, od pacifikacije ili denacifikacije e, tiče se 8% stanovništva u Libiji, a sad pomislite opet e, koliko e, jedna obitelj ima, jedno kućanstvo ima članova, a u Libiji je gospodarstvo još manje diversificirano nego u Iraku. Dakle, 4% u Libiji je u Irskom je u javnom sektoru, ako ste isključeni iz javnog sektora, ako nemate taj posao više, onda ne možete nigdje ići. To se tiče osobito, na primjer, mjesta kao što je Tobruk eh, i to su ljudi koji su isključeni bez uzmanja obzira onoga svega što su radili, što su radili do 2000, do, nakon 2011. ili čak što su radili prije. Jer čovjek je isključen odmah a, po automatizmu ako je sudjelovao u prethodnom sustavu. Dakle, to je kolektivna kazna. Čak ako ste radili, na primjer, u knjižnici, u nekom istraživačkom eh, centru. Vi ste isključeni. I to je nešto što je jako važno imati na umu, a što često zaboravljamo. I ove zadnja stvar koju želim reći, naravno spomenuli ste Siriju i eventualna rješenja u Siriji. Pa, rješenja za Siriju su u Siriji. Ne radi se tu o zračnim napadima kojim se može nešto riješiti. Trajno tu treba doći do političkog rješenja, sirijskog rješenja koji e, će riješiti probleme, e, problema od prije 2011. Dakle, e, nije tu problem rješavanja Asada, već nezadvojstva sirijskim režimom. Zadnja stvar, što ćemo raditi? Vi ste spomenuli najteže probleme. Naravno, ja sam ovdje da vam pomognem da nađete svoje rješenje, ali mislim da Europski parlament e, jako dobro e, može zagovarati određene stave i mi možete e, raditi neke stvari koje ne mogu drugi političari u Europi. Najprije morate prestati govoriti da morate birati između ljudskih prava i humanitarnog rada i sigurnosti vjerojatno što se tiče Egipta, na primjer, vjerojatno nije rješenje staviti 20.000 ljudi u, eh, iza reštaka. Zatim imamo i zemlje koje imaju lošu eh, loš, eh, loš tradiciju u pitanju ljudskih prava. Alžir je takav, ali ima i puno toga što može napraviti, jer sigurnosne snage su imali dugu kampanju i mi zasigurno želimo da Alžir padne poput drugih susjednih zemalja. Dakle, ja bih bila za danju suradnju, ali to vas kao Europski parlament ne spječava da predstavljate tamo gdje mislite da može zaboljeti. Ono što je zabrinjavajuće što je gospođa Nikolaj spomenula, da, mi imamo Schengen područje, a ta regija ima e, nezakoniti Schengen, dakle, ne može se ići autom između Libije i Maroka i preći tu granicu službeno, ali neslužbeno možete. Imate 1500 e, Marokanaca koji se bore u Libiji i iz svojih razloga Alžir je zatvorio granicu i jako dobar posao obavlja i mislim da nastoje spriječiti da Tunis upadne u isti ponor, no ravnoteža na kraju krajeva je, mislim, ako želimo dugoročno sigurnosno rješenje, onda moramo rješavati i sigurnosne probleme, a isto tako ne bi sad rekla ljudska prava, već ključne aspekte onoga što treba država raditi, dakle tu je reprezentacija, ljudska prava, dobrobit e, e, stanovništva i razvoj. Evo ovim dugoročnim, e, odnosno post konfliktnoj strategiji koja nije ni postojala u Iraku i Libiji, e, nemam šta više reći o tome, ali to je važno i to je jedna od stvari koje vi možete napraviti kao predstavnici europskog stanovništva. Dakle, obrat se javnosti i reći da postkonfliktna strategija i stabilnost e, su stvari za koje treba puno vremena, treba barem jedno desetljeće, treba novca za to, ali sve u svemu je jeftinije nego ići tamo, pokušavati rješavati stvari kad problem već izbije Sad, e, mi smo zbavili scenarijom e, hipotečnim e, što, što napraviti da, što bi bilo da, da smo na vrijeme rješavali probleme s Libijom, to nije baš popularno, ali da, ne bismo se bavili onim problema kojima se danas bavimo. Sve u svemu, diljem te regije, treba nam gospodarska modernizacija. Europska unija je puno surađivala sa svim zemljama u regiji. Naši trgovinski odnosi su uveliko porasli u zadnjih 10 godina, to je dobra vijest, ali ta gospodarstva su zaglibila u gospodarstvo, tešku industriju i nisu modernizirani. Trebaju preći na gospodarstvo utemeljeno na znanju, imaju e, radnu snagu, treba i mlado stanovništvo da bi to modernizirali, to imaju, ali te stare strukture nisu reformirane. Ima odlično izvješće Svjetske banke Tunis pod navozom, na, naslovom Tunis nezavršena revolucija. Tu se kaže da bi Tunis e, mogao velkorist korist izvući od dereguliranja, privatiziranja, mobilne, tele, mobilne telekomunikacija i drugih sektora, a to se nije dogodilo sve iz političkih razloga trenutnih. I zadnja stvar što se tiče odnosa između sunita i šita, to je jako veliko pitanje i donekle novo. Prije 20 godina to nije tema koja je imala jednak značaj kao i sada. Nažalost, treba sagledati stvari od ozgo prema gori i od ozgo prema dolje. Od gore na dolje imamo Iran i Saudijsku Arabiju, a od, prema gori imamo organizacije pa kao što su Hezbollah, ISIS, eh, Al-Qaida i drugi koji igraju na tu kartu. Dakle, i od ozgo i od ovo sve funkcionira samo kada e, građanstvo osjeća da e, se država ne skrbi za njih ili kada se koristi primarni identitet e, da bi se dobilo zaposlenje, kad bi osjećaj sigurnosti i tako dalje. Dakle, i dalje se vraćamo na otpornost i čvrstinu država, oni moraju zadovoljiti svoje, obnašati svoje uloge i država mora biti jaka, otporna kako bi riješila te probleme. To je opet nešto za što treba dugo vremena i u konačnosti treba se osvrnuti na pitanje koja je uloga države. A država treba pružiti blagostanje, reprezentaciju, sigurnost i biti medijator između različitih skupina koje žive u toj državi. A kada država to sve ne radi, onda izbijaju situacije koje izbijaju, nažalost, kao poput ove današnje. Hvala. Hvala. Ja ću pokušati odgovoriti na pitanje o kriminalizaciji plaćenika. Gruzija ima dugačku povijest ovakve situacije i građani odlaze u inozemstvo i bore se za takve skupine, onda se vraćaju. Ove se vlade boje istoga što se bojala Saudijska Arabija 80. godina kad su muđahedini eh, se otišli u inozemstvo i onda su se vratili u zemlju. I čitava ta situacija proizvela Al-Kaidu zato što ona bila protiv e, Sovjetskog saveza. Dakle, oni su također zabrinuti zbog toga. I 1990. odnosno 90. godina Azerbajdžan i e, Gruzija, njihovi su građani otišli u Rusiju i to je bilo prvi iskustvo kad su se počeli pitati što će se dogoditi s onim ljudima koji se budu vratili u Azerbađan i Gruziju. U toj specifičnoj situaciji e, postojala opasnost da će te osobe iskoristiti svoje znanje i svoje veze kako bi pokušale utjecati loše na situaciju. Posebice kad su Azerbajdžanci, odnosno njihove vlade, poduzeli drakonske mjere kako bi zaustavili e, sve to i e, nametnuli su vrlo teške kazne. Na primjer, pogledajte kazneni zakon Azerbajdžana, u slučaju terorizma osoba koja je uključena u terorizma e, dobiva 8 ili 9 godina, a osoba koja se borila u inozemstvu dobiva 16 ili 17 godina. Posebice je tu problem sa takozvanim kudeta, jer se članovi terorističke organizacije kad se vrate u zemlju e, bivaju optuženi zato što su pokušali e, se urotiti protiv azerbajdžanske vlade. To znači da e, ne trebamo uzeti obzir samo terorizam nego i ovakve slučajeve jer nekada osobu ne možete optužiti da je terorist. Evo, o tome se radi kod kriminalizacije. Posljednjih četiri ili pet godina 30 ili 40 osoba se vratilo iz inozemstva i one su kriminalizirane i dobile su visoke kazne. Ali ovdje trebamo kritizirati azerbajdžansku vladu jer možda nisu dobro shvatili prirodu Isila. Neke vlade, ne samo azerbajdžanske nego i druge vlade, ne shvaćaju to da Isil nije Al-Qaida. E, to nije nasljednik al to je nova zvjerka, to je nešto potpuno novo. Ne bih to nazvao organizacijom zato što nema e, piramidalni oblik e, te organizacije gdje imate e, glavnog vođu, onda aktivne sudionike, pasivne sudionike. To nije takva organizacija. Kao drugo, Al-Qaeda nikad nije imala teritorijalne pretenzije u odnosu, na primjer, na ISIS. Al-Qaeda je organizacija čija ideja bila napasti i otići, napraviti predstavu i pokazati otpor. E, imali smo tu i žrtve, jako veliki broj žrtava, ali Al-Qaida nikad nije imala teritorijalne prestenzije e, za razliku od Isila. A Isil je vrsta organizacije e, koja je najavila da želi kalifat. Ideja kalifata znači podrazumijeva da postoji nekakav teritorij ili čak i virtualan na internetu. Al-Qaida nikad nije dala ovakvu izjavu i zato e, nije imala veliki broj sljedbenika. E, zato kalifat Isila je vrlo privlačan za sve osobe koje to žele i slažem se s kolegicom, sve osobe koje su nezaposlene, koje imaju e, krizu identiteta. Mnogi Azerbajdžanci su se priklonili E, silu na primjer e, Salafiti, zato što imaju krizu identiteta. Zašto se dogodila takva kriza? Kao prvo, zato što nakon pada Sovjetskog saveza nismo imali novu ideologiju u toj regiji. Na primjer, na Sjevernom Kakazu, Rusiji um, i u drugim regijama, ali ne u e, Baltičkom svijetu, vidjet ćete da nismo imali demokratske ideje, nacionalizam je bio diskreditiran, dakle, došli smo do vrlo eh, pogodnog trenutka za ovakvu radikalizaciju u regiji. I zato su eh, radikalizirani ljudi nudili jako zanimljive ideje. Eh, zvali su ljudi da dođu na njihov teritorij i zato su ljudi odlučili emigrirati u kalifat, čak sa obiteljima i sa malom djecom. Oni nisu samo bili borci, htjeli su živjeti u ovakvom e, okruženju. I to ne samo Azerbajdžan, nego i Europa bili su uključeni u ovakve pokrete. Ne radi se samo o borcima, radi se općenito o osobama koje su imale krizu identiteta, to je druga generacija migranata, na primjer. Evo, to je velika tema koja ima i sociološke konotacije, možemo dalje raspraviti o tome detaljno. Što se tiče sunita, e, tu postoje nekakve kontroverze. E, na Južnom Kavkazu ovakav problem ne postoji na isti način kao što postoje u Pakistanu, Iraku ili Siriji. Zato što tamo vlada e, upravlja državom jakom šakom i na temelju vjere onda djeluje na tom teritoriju. Eh, iranske vlasti eh, se jako zalažu za to da se da situacija ne eskalira. Eh, situacija zato je pod kontrolom i oni nikad ne djeluju protiv sunita. Iran ne želi sektaško nasilje, posebice na Južnom Kavkazu. S druge strane, salafiti koji su jaki u ovoj regiji su e, stvarno e, problem. Mislim na radikalizirane ljude. Oni su opasni zbog ovog sektaškog balansa koje imamo. Što se tiče Isala, bez obzira li to u Siriji ili Južnom Kavkazu, najveća opasnost, najveći neprijatelj nije židovska zajednica, na primjer, nego sekularna vlada. E, I također muslimani koji se ne priklanjaju njihovim pravilima, posebice šiiti. Dakle, šiiti bi mogli biti sljedeći e, cilj za ISIL više nego e, kršćanska ili židovska zajednica. E, na Kavkazu, dakle, mislim da opasnost nije takva kao tamo gdje imamo veliku prisutnost šiita. Hvala. Hvala. Htjela bih se ispričati Gospodin Kastaldo je tražio eh, javljanje za riječi i nekako smo previdjeli njegovo javljanje. Dakle, imate sada riječ gospodine Kastaldo. Hvala, zahvaljujem eh, predsjednice. Eh, ispričavam se našim gostima danas zbog toga što ovako kasno postavljam pitanje. Nastavit ću na francuskom. Hvala što ste mi pružili ovu priliku. Još jednom se ispričavam zbog kašnjenja. Želim samo postaviti par pitanja. Sasvim se slažem sa ovim što je gospođa Gaub rekla glede političkog eh, isključenja. Ponekad eh, se nalazi e, poveznica između iračke situacije i libijske situacije jer da nije isključen jedan velik dio stanovništva ove dvije države e, iz cijelog procesa e, u tom slučaju e, ISIL ne bi ni jačao tu. Ovdje zapravo naročito mislim o vojnom osoblju Sadama koji su imali stručnost i znali su kako koristiti E, kako, su kako koristiti oružje također u gradu Sirte gdje je, gdje je rođen Gaddafi e, se e, su jednostavno te ta plemena bila isključena i morali su pronaći novog političkog partnera koji im je dao ponovno prostora na političkoj sceni. Dakle, mislim da smo na nekritičan način pružili potporu, na primjer, vladi al u Iraku ili libijskoj vladi tranzicije koja je bila e, još ranjivija i koja nije mogla ni na koji način ostvariti cilj koji si je zadala, na primjer razoružanje e, milicija i sada vidimo kakva je situacija da je upravo e, razoružanje tih e, milicijskih skupina e, nešto što košta jako puno i možda bismo trebali izvući pouke iz ovih naših stajališta za vrijeme tranzicije, a naročito se ne bismo trebali dalje angažirati bez prethodne analize situacije kako bismo znali što učiniti. Nakon u Libiji je bilo 42 godine diktature i e, postojala je zaista e, jedna ranjiva ravnoteža, osjetljiva ravnoteža između skupina, te stoga i e, mi moramo znati koju ulogu trebamo odigrati za vrijeme te tranzicije. Što se tiče unutarnjih problema, vezanih uz terorizam, mislim da je jedan od e, faktora nešto na, čemu nismo dovoljno djelovali, naročito u zajednicama Sjeverne Afrike koji pripadaju e, školi Malikita i oni su zapravo dosta tradicionalni i e, ali su od otvoreni i fleksibilni za e, daljnja tumačenja. No, međutim, neke zemlje zaljeva su u posljednjih deset godina više e, se kretali ka e, vahabitskim strujama koje su konzervativnije. Ne kažem, neću sada govoriti o razlikama između salafizma i vahabizma, ali je možda bolje zamijeniti ove bivše struje, bilo da su vahabitske ili e, e, salafističke, nekim e, umjerenim strujama, jer sa, sa aspekta znamo da postoji rizik od eskalacije. Zato trebamo izmijeniti naše stajalište glede ovakvih struja i e, tih e, propovjednika koji dolaze u Europu govoriti o e, stvarima koje nisu u skladu sa europskim vrijednostima. Što se tiče Libije, vrlo dobro ste rekli, Aftar, a ja sam to rekao na plenarnom zasjedanju, je više dio problema nego rješenja. On je osoba koja ne skriva svoje ambicije, on želi postati novi Gaddafi, jako je autorativan i zapravo nije e, ni što se strategije tiče jako stručan. A on pokušava e, spriječiti proces ujedinjenja u regiji, ali to može učiniti zbog toga što mu to dozvoljavaju određene zemlje. Ovdje najprije mislim na Egipat e, koji e, zapravo gleda na ovo područje kao jedan od svojih povijesnih e, departmana i kao na jedno veoma bitno gospodarsko područje zbog nalazišta nafte, ali također i Francuska, prema onom što se govori u tisku, šalje specijalne snage e, tamo koje bi trebale surađivati sa snagama e, Haftara i koje će mu omogućiti da dobiju još na dobiju još dodatno terena. E, I zato mislim da zapravo ova vlada je dosta još ranjeva. koja jednostavno ne može preuzeti učinkovito e, vlast i zato je teško ukloniti potpuno Haftara koji e, je zaista opasna osoba čak i što se tiče terorizma. Njega predstavljaju kao saveznika Zapada, ali ja se zaista ne slažem s tom vizijom. Ja što se tiče Alžira smatram da je to bitna zemlja ne samo zbog veličine i e, već i zbog e, cijene nafte gospodarstvo u Alžiru e, nije održivo, te stoga je moguće da će doći do pobune u stanovništvu protiv vladajuće klase koja je dosta stara. Radi se o zaista starim osobama koje vladaju tom e, zemljom, te se zaista pitam neće li doći ponovno do građanskog rata u Alžiru ili puča koji bi mogao destabilizirati još više ovu regiju, a što je jako opasno za Tunis između e, Libije i Alžira koji se nalazi u potpunom kaosu. Što bismo mogli učiniti po vašem sudu kako bismo mogli izbjeći tu situaciju i kako bismo mogli pomoći im u toj tranziciji ka, nadamo se, demokratskom e, društvu. Hvala. Thank you very much. Hvala vam. Htjela bih iskoristiti ovu priliku kako bih malo produbila svoje prethodno pitanje. Mislim da je tu došlo do nekih promjena u e, zajednicama muslimana, šita i sunita i da su promjene bile i geopolitičke prirode. Htjela bih e, ući u detalje, mada je situacija prilično osjetljiva. Tu se radi o vjerskim pitanjima, ali e, radi se također i o državnim igračima. Situacija u Iraku Gospođa Gaub je kao jednu od prvih stvari rekla da sunnitske zajednice trebaju biti uključene u ovaj politički proces. Znamo da je Iran imao utjecaj i odnos s vladom iranske posebne e, postrebe su imale također odnose. Dakle, tu postoji i e, tenzije. Pogledajmo samo Jemen. I također tamo imamo e, ratište i tenzije. Kad je Iran uključen u koaliciju protiv Isila u Siriji. Imali smo utjecaj Saudijske Arabije. I sve do sada, do rata u Siriji, sunetska e, zajednica bila je dominantna i i ona je bila u većini Hezbollah s jedne strane, a s druge strane državni čimbenici. Dakle, tu postoje velike promjene i to jest geopolitičko pitanje. Hvala. Izvolite, imate riječ sada za odgovore. Čućemo odgovore naših gostiju. Možda prvo odgovor gospodinu Kastaldu. Izvolite. Euh, oui, beaucoup, beaucoup de commentaires. Euh. imam puno komentara, napravit ću jedan sažetak i slažem se u biti sa većinom onoga što ste rekli. Kao prvo mislim da se trebamo podsjetiti da je postkonfliktska izgradnja ili rekonstrukcija, stabilizacija, da je to biznis koji nam je dosta slabo poznat, a iz točke gledanja istraživačkog grada, to je dosta slabo istraženo. Naravno, imali smo primjer Njemačke 45. No, pojam da drugi vanjski akteri sudjeluju u postkonfliktnoj stabilizaciji je nešto što je datira tek od 90. godina prošlog stoljeća i ne znamo u biti međunarodna zajednica e, je dosta slabo upravljala situacijom u Iraku, u Libiji pa i drugdje. I glavni uzroci su ti da je došlo do političkog zamora, nedovoljna volja za intervencionizmom. Sjetite se u listopadu 2011. kada su Libici odbacili svaki vid međunarodne ingerencije. Tada smo u Europi bili dosta zadovoljni time što su Libici htjeli preuzeti stvari u svoje ruke. No sad mislim da trebamo imati nada sve konstruktivan pristup, dakle imati na umu dugoročne ciljeve i potrebna je veća suradnja na međunarodnoj sceni, jer suradnja nije dovoljno dobra, a isto tako treba vidjeti koje su to točke koje bole. A tu, nažalost, što, bi se, što se u Libiji mogu drugačije napred 2011. Naravno, UN je mogao poslati misiju na teren, manju, koja bi razoružala prvojne skupine, no to nije bio adekvatan politički trenutak, nije postojala politička volja, niti libijska, niti međunarodna. Sigurnost je od primarnog značaja, a tu je i pitanje gospodarstva. Mi istraživači moramo više istraživati takve stvari kako bismo, kao što malo prije rekoh, dali političarima mandat pred svojim, da pred svojim stanovništvom kažu da evo, ako danas djelujemo to je jeftinije i učinkovitije nego da čekamo pet godina kada će situacija biti puno gora. No to je nešto što mi, istraživači, trebamo napraviti. Zatim, treba se više angažirati, naravno, ali na način da lokalni, e, lokalni dionici e, preuzmu stvari svoje ruke. A tu imamo pet do deset godina e, minimum. Danas živimo u dosta ubrzanom svijetu, Twitter, Facebook i tako dalje. Kada se europskom stanovništvu traži desetogodišnji mandat, teško da će se takav mandat dobiti. Što se tiče Haftara i sigurnosti u Libiji, mislim da države koje djeluju na terenu to rade prvenstveno e, ponukane sigurnosnim e, e, problemima koji se tiču Daesha, ali naravno to treba raditi dugoročnije gledano o Libiji se ne govori o reformi sigurnosnog sustava, već o izgradnji sigurnosnog sustava, jer ono što je preostalo doista nije puno. A i sam Haftar, kao što sam malo prije rekla, koji tvrdi da je zapovjednik neke vojske, to nije vojska, to su ostaci nekadašnje vojske, možda to ima 5 do, 10, 5 do 7 tisuća osoba, ali to nije dakle vojska. I slažem se s onim što ste rekli, gledaj njegove osobnosti i njegove uloge. I konačno što se tiče Alžira, puno se raspravljalo o Alžiru u zadnje vrijeme. Slažemo se donekle vašim strahovima, no sumnjam da bi se to moglo ostvariti iduće godine ili da bi mogao izbiti građanski rat ili nešto slično, ali istina je da Alžir ulazi u jako važnu tranziciju, e, bilo političku, bilo generacijsku, sada imamo novu generaciju političara koja dolazi, kako će vođe, čelnici upravljati tom situacijom, moje iskustvo sa Alžircima je da tu se tu ne radi o ideološkom sustavu. Koji, to je sustav koji želi prvenstveno biti učinkovit. Nisam do te mjere pesimistična kao i vi. Ispričavam se sam, što nisam pala sa stolice. No jasno je da treba zadržati otvorene putove komunikacije. Alžir je jako ponosna zemlja, mi europljani doista nemamo mogućnost utjecanja u Alžiru trebamo i dalje e, razgovarati i trgovati. Tunis je također važan tome svemu. No, gospodarska situacija nije takva da, će, da bi moglo doći do kraha iduće godine. Dakle, situacija je zabrinjavajuća, ali ne katastrofalna. Hvala. Ja ću pokušati sada zaokružiti ovaj odgovor vezan uz e, sunite i šite. Kao što ste vi rekli, ne radi se samo o sektaškom nasilju, nego se radi o nacionalnim interesima ovih država, e, Saudijska Arabija i Iran. E, ako sagledate ono što se događalo posljednjih deset godina, vidjet ćete da oni pokušavaju zaštititi interes šiitske zajednice u svakom dijelu svijeta u Afganistanu, Azerbajdžanu, Siriji, Libiji, Bahreinu, Jemenu. Dakle, e, Iranci rade sve što mogu kako bi zaštitili interes šijske zajednice. Dobra vijest je to što od kad su sankcije ukinute na Iran, e, vanjska politika Irana postala je pozitivnija u tom pogledu. I e, sad govorimo o Kavkazu, oni ne, više ne koriste onu meku silu, eh, jer prije toga Iranci su bili okruženi neprijateljskim državama kao što su oni to poimali i tražili su eh, da vrše nekakav utjecaj na šitsku zajednicu u regiji. A sada vidimo da se njihove aktivnosti smanjuju u Gruziji i Azerbejdžanu zato što se više ne osjeća to neprijateljstvo. Istovremeno ne možemo to isto reći za Bliski istok. E, Jemenu smo vidjeli da se situacija pogoršala u Bahreinu također i u Siriji, Libanonu, e, Iranci su prilično aktivni. Afganistan je posebice u zapadnom dijelu pod e, utjecajem Irana tu postoji čitava kontrola, ali u ovom dijelu e, države kontrole prilično visoka. Što se tiče kontroverze šita i sunita, e, ne znam bili e, Saudijici pristali na granice i na tu meku silu na, u nekim dijelovima regije, a da se ne upada u tuđi teritoriju. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. I think that concludes... Uh, Hvala dame i gospodo. Ovim ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda te se želim zahvaliti našim gostima na ovoj e, jako dobroj raspravi. Želim se svima vama zahvaliti na sudjelovanju. Danas e, poslije podne ćemo imati zajedničko javno saslušanje sa odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, a tema saslušanja je osiguravanje vanjskih granica Europske unije. Vrlo dobro znamo da to ima ogroman utjecaj i na unutarnju i vanjsku sigurnost Europske unije. Te računam na vaše prisustvo. Hvala još jednom.